Dear colleagues, I think that we can... Poštovani kolege i kolegice, mislim da možemo započeti s popodnevnim dijelom sastanka. Ministar zdravlja Latvije započet će sa svojim izlaganjem na našem sastanku. E, Međutim, znamo da zrakoplovi ne čekaju na putnike, pa ministar zdravlja, gospodin Gutis Belević, predstavit će nam danas prioritete Latvijskog predsjedništva za predstojeći semestar. Zahvaljujemo mu što je danas ovdje s nama. Zahvaljujemo mu na prilici koju nam daje da direktno od njega čujemo koji su prioriteti predsjedništva. Odmah ću mu dati i riječ za uvodnu izjavu. Izvolite. Dobar dan. Cijenima komisija, e, Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, velika mi je čast što danas pred vama mogu iznijeti program Latvijskog predsjedništva na području zdravstva. Prvog svibnja 2004. Latvija je pristupila Europskoj uniji. Ovi šest mjeseci po prvi puta predsjedavamo Europskom unijom. Uvjeren sam e, da je latvijsko predsjedavanje Europskom unijom i znak toga da je došlo do velikih promjena u latvijskom društvu. To također pokazuje da Europa više nije podijeljena. Pokazuje da imamo zajedničko gledište na našu suradnju i našu zajedničku budućnost. Istodobno, Latvijsko predsjedništvo ne može samo ostvariti naše ciljeve. To je moguće samo u suradnji, u tjesnoj suradnji s kolegama iz svih država članica. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, vi ste uvijek bili pokretač napretka. Vaše mišljenje i vaša potpora od ključnog je značenja što se tiče oblikovanja politike na području zdravstva i osiguranja blagostanja u Europi. Želio bih zahvaliti italijanskom kolegi. E, mi smo od vas preuzeli vaše poslove i zadatke. E, kolege su radili aktivno, uložili puno truda i ostvarili bitne rezultate, a pred nama su daljnji izazovi kako bismo osigurali e, blagostanje i napredak u Europi. Latvijsko predsjedništvo definiralo je za sebe tri prioriteta. Oni su povezani sa strateškim prioritetima Europskog vijeća. Riječ je o sljedećim prioritetima. Konkurentnost i rast. Drugo, korištenje digitalnog potencijala u gospodarstvu. I treće, jačanje uloge Europske unije u globalnom kontekstu. Želio bih naglasiti da prioriteti na području zdravlja, predstavljaju nešto što je u potpunosti u skladu sa latvijskim prioritetima i zapravo ih nadopunjava. Tijekom latvijskog predsjedavanja mi ćemo e, težište staviti na ulogu pojedinca. Naglasak je na jednostavnom, odnosno e, zdravom stilu života i odgovornosti svakog pojedinca za vlastito zdravlje i za očuvanje vlastitog zdravlja. E, osim toga, naglasak je i na zdravstvenoj skrbi i prevenciji usmjerenoj na dobrobit pacijenata. Ono što je važno je kvaliteta medicinskih proizvoda i in vitro diagnostički instrumenti i sredstva. E, mi smo svjesni toga koliko su važni ovi zakonodavni akti u smislu poboljšanja zdravlja europskih pacijenata i povećanja konkurentnosti e, europskog tržišta medicinskih proizvoda. E, na sjednici u prosincu ministri zdravlja naglasili su da su ovo zadaci koji trebaju ostati visoko na popisu prioriteta. Spremni su pružiti svaku pomoć kako bi se održala ova pozicija u sklopu rada vijeća. Podržavam kolege i potvrđujem da ovaj paket medicinskih proizvoda predstavlja e, skup mjera koji su visoko na listi prioriteta našeg predsjedavanja. Naš je cilj voditi pregovore sa Europskim parlamentom još tijekom našeg predsjedavanja. E, potrebno je međutim uzeti u obzir da postoji još dosta otvorenih pitanja koja se trebaju usuglasiti u vijeću. Latvijsko e, predsjedništvo e, će kontinuirano informirati o tome izvjestitelje u parlamentu. Nastavit ćemo aktivnosti koje su već započete tijekom prethodnih e, predsjedavanja, a odnose se na psihoaktivne tvari. Nadamo se da će države članice pružiti potporu u definiranim ciljevima i njihovom ostvarenju. Svjetska zdravstvena organizacija e, definirala je cilje za 2013. i 2014. na globalnoj razini za suzbijanje kroničnih bolesti. E, žele smanjiti e, broj umrlih od gladi za 25%. Osim toga, postoji cilj e, da se ostvari smanjenje konzumacije alkohola za 10%. Alkohol može biti štetan, zdravstveno, psihološki, socijalno gledano. To je nešto što šteti društvu e, i uzrokuje e, preuranjenu smrt. 2010. E, socijalni troškovi zbog konzumacije alkohola iznosili su 155 milijardi eura. U zadnjih deset godina konzumacija alkohola u Europskoj uniji nije porasla, međutim e, i nadalje smo regija u kojoj postoji e, najveća potrošnja alkohola na svijetu. Smatram da moramo tražiti zajedničko rješenje za smanjenje utjecaja alkohola, odnosno njegove konzumacije. Naglasak e, u radu na tom području u Europskoj uniji bio je 2006. Tada je komisija predočila strategiju za suzbijanje problema povezani s konzumacijom alkohola. Iako je to područje koje je u nadležnosti država članica, u zadnjih nekoliko godina često je bilo riječi o tome da u Europskoj uniji moramo predočiti i da nam je potrebna sveobuhvatna politika. Ja ću pozvati ministre zdravstva da sudjeluju u diskusiji o ovoj temi E, komisija će dati svoj aktivni doprinos kako bi se definirali prioriteti što se tiče smanjenja štetnog utjecaja konzumacije alkohola u Europskoj uniji. U sklopu latvijskog predsjedavanja e, provodit ćemo značajne aktivnosti na međunarodnoj razini i okupljati stručnjake te nastaviti e, rad što se tiče zdravog načina života. Sigurno se slažete da je zdrav stil života e, osnova za dugoročni e, i održiv razvoj našeg društva i naših zemalja. Naglasak je na obrazovanju i odgoju djece i mladih. E, važan je rad u školama, u obrazovnim ustanovama, jer u djetinstvu E, se e, zapravo e, definira način prehrane koji će prevladavati kasnije u životu. Pozvat ću ministra zdravlja da razgovaramo o tome. Svi mi znamo da je prekomjerna sol štetna. Međutim, vrlo često u prehrani kada govorimo o štetnom utjecaju soli ili šećera, zapravo govorimo o gospodarskim štetama, a najveći je problem što postoji šteta za zdravlje. Nažalost, ne postoje e, propisi na ovom području. E, postoji e, samo jedan akt koji se odnosi na sol i neke druge tvari koje se odnose na smanjenje zasićenih masti u prehrambenim proizvodima. Kao što sam rekao, potaknut ću raspravu o ovim temama. Zdravlje je jako važno i zdravlje je zapravo ono zahvaljujući kojem možemo dati najveći doprinos gospodarskom razvoju. Uvaženi zastupnici, Mi ćemo se baviti ne samo ovim pitanjima zdravlja, nego ćemo potaknuti raspravu i o drugim pitanjima. E, pitanjima koja možda nisu toliko aktualna za brojne zemlje. Međutim, e, to su pitanja koja nezapaženo mogu postati iznimno važna ukoliko se ništa ne poduzima. Ovdje bih želio spomenuti tuberkulozu, a posebno tuberkulozu koja je rezistentna na e, brojne lijekove. TBC je i nadalje veliki zdravstveni problem u državama članicama i susjednim zemljama. Ljudi sve više putuju, prelaze granice. Djelovalo je kao da je ova bolest u većem dijelu Europske unije iskorijenjena i činilo se kao da o tome možemo samo čitati u nekim e, dijelima, romanima nekih spisatelja. Međutim, situacija nije takva. Ova bolest napreduje, širi se. Nitko zapravo nije e, zaštićen od ove infektivne bolesti jer se ona širi i preko e, granica država. Neovisno o načinu života, o socijalnom sloju, to predstavlja opasnost za sve nas 2012. 360 tisuća ljudi je oboljelo od tuberkuloze u Europi. 40 tisuća ljudi je umrlo E, među oboljelima 74 tisuće njih oboljelo je od multirezistentne tuberkuloze. Razgovarat ćemo o mjerama koje je potrebno poduzeti na najvišoj razini. O tome neće razgovarati samo ministri zdravlja, nego i ministri e, financija, ministri gospodarstva a među njima će biti i ministri iz zemalja istočnog partnerstva. Kako bismo riješili ovaj problem, potrebna nam je maksimalna solidarnost. Naš je cilj u zemljama Europske unije i u zemljama Europskog gospodarskog partnerstva i zemljama istočnog partnerstva prevladati ovaj problem. E, tradicionalno je održati tjedan zdravlja u sklopu prvog semestra. Ovo neće biti iznimka. E, bavit ćemo se iznimno preventivnim mjerama za pacijente i mogućnostima za korištenje najnovijih tehnologija kao i inovacijama u zdravstvu. E, načelo kojim ćemo se baviti e, je sljedeće. O zdravlju se ne smije razmišljati izolirano. Potrebno je naučiti na koji način koristiti raspoloživa tehnološka rješenja kako bi bila na dobrobit vlastitog zdravlja, a u suradnji sa liječnicima. Moramo biti e, svjesni toga da postoji mogućnost utjecaja na razne bolesti, a ukoliko ne postoji razumijevanja, nije moguće koristiti nova inovativna rješenja. Ljudi moraju biti odgovorni i svjesni onoga što je bitno za njihovo zdravlje. Ovdje bih želio istaknuti da je naša namjera ovaj tjedan zdravlja koristiti i organizirati jer je to najveći događaj te vrste u Europi, a na njemu će biti zastupljeni i predstavnici iz zdravstva kao i iz e, drugih sektora. Uvaženi zastupnici, e, naši ciljevi vrlo su ambiciozni. E, ako se prisjetimo da imamo na raspolaganju samo šest mjeseci. E, neovisno o temama koje sam spomenuo, namjera nam je raspravljati i o drugim pitanjima. Zdravstvena skrb usmjerena na pacijente, rana dijagnostika, e, kvaliteta zdravstvene skrbi i njege. Mi ćemo nastaviti aktivnosti koje su započete tijekom talijanskog i grčkog predsjedavanja. I na kraju bih želio naglasiti da iako su e, pitanja zdravstvene prevencije u nadležnosti država članica Veliki je izazov e, osnažiti ovo područje i usuglasiti. Naš je zajednički cilj e, osigurati što zdraviji i kvalitetniji život. I Činjenica je da građani od nas očekuju odvažan pristup, a kako bismo poboljšali zdravstvo moramo donijeti odgovorne odluke i zato vas pozivam na konstruktivnu suradnju a kako bismo osigurali konstruktivnu i dugoročno održivu zdravstvenu politiku. Poštovani zastupnici, predstavnici komisije, Velika mi je čast što sam vas mogao izvijestiti o prioritetima latvijskog predsjedavanja. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa. A sada ćemo započeti sa prvim krugom izlaganja. Biće to koordinatori i predstavnici klubova. Peter Lize, EPP, izvolite. Hvala lijepa. E, jako mi je drago da smo se vratili na neki način u europsku normalu. I Baltičke republike koje su neko vrijeme bile suočene s velikim problemima kada je došlo do odvajanja od Sovjetskog saveza e, sada preuzele predsjedavanje Europskom unijom i to je doista e, velika stvar. Iznimno mi je drago što ste spomenuli temu medicinskih proizvoda koja će biti jedan od vaših e, prioriteta i molim vas da uložite velike napore. Vi ste rekli da je cilj započeti pregovore. E, meni se čini da to nije baš ambiciozno. Trebali bismo već imati taj cilj da zaključimo pregovore. Ja znam da to zahtjeva jako puno posla, ali s druge strane e, postoji prijedlog komisije koji je pred nama već više od dvije godine. E, kada završi ovih šest mjeseci, to će biti skoro tri godine. A Pretpostavimo da u lipnju ove godine dođe do sličnog skandala kao što su bili oni skandali do kojih je nedavno došlo i onda ćemo svi biti izloženi kritici. Upravo u velikim državama članicama postoje visoko kvalificirani službenici koji se po cijele dane bave samo medicinskim proizvodima i ničim drugim. Oni zajedno s vama trebaju izraditi konkretne prijedloge. To ne može biti tako komplicirano. Naše stajalište je na raspolaganju već više od godinu dana, možda nije savršeno, ali potrebno je pronaći rješenje i moramo surađivati s industrijom, jer ako dođe do sljedećeg skandala, doći će i do pooštravanja situacije. Uvijek e, smo govorili da ne treba više birokracije, ali kada dođe do sljedećeg skandala, onda dođe do pritiska koji nije izdrživ i zato molim e, da doista ubrzate tempo. E, što se tiče uredbe o in vitro medicinskim proizvodima, tu je jako važna upućena suglasnost. Postoje odgovarajuća stručna mišljenja. Ako vi kao predsjedništvo vijeća to podržite. E, smatramo da će to biti korak u pravom smjeru. Zahvaljujem u ime socijalista i demokrata gospodin Grote. Hvala lijepa gospodine ministre na ovom izlaganju i hvala na tome što ste najavili i to potpuno jasno da ćete vi i latvijsko predsjedavanje raditi na određenim prioritetima. Petar Lize je već spomenuo i vitromedicinske proizvode, on je izvjestitelj na tom području. A naša je želja da to doista bude prioritet i važno je izvršiti pritisak, pokazati rezultate. Zapravo je pravi skandal da smo tako dugo zanemarivali ovu važnu temu a praktički kao što je Peter Lize rekao, nešto se mora dogoditi kako bismo mi nešto poduzeli. To nećemo više trpjeti i jasno ćemo reći tko je kriv ako do toga dođe, a to je onda vijeće. A e, ako pogledamo industriju i lobiste, ono što oni govore jednim dijelom je pretjerano i e, dramatično, a to je povezano i sa onom direktivom o duhanskim proizvodima. No, što se tiče kroničnih oboljenja, jako dugo smo čekali da komisija iznese neki novi prijedlog. Ima jako puno ljudi u Europi koji e, imaju kronična oboljenja i zato nam je potrebna odgovarajuća strategija. To je nešto što je doista, doista poželjno i zato smatram da bi bilo dobro kada biste se i toga prihvatili. E, tuberkuloza je jedno od težišta. E, trebamo vidjeti na koji način se trebamo boriti protiv tuberkuloze. U našem odboru e, imamo dobru suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. E, tijekom gospodarske, gospodarske krize uvijek dolazi do daljnjeg razvoja tuberkuloze i stoga vas molim da posvetite dužnu pozornost ovoj temi i da ostvarite konkretne rezultate i na području najbolje prakse u državama članicama kako bi e, svi nešto naučili i kako bismo imali e, uspjeh i ostvarili napredak. Vama osobno želim puno uspjeha. Puno uspjeha i vama i vašem predsjedavanju. E, danas sam već rekao da su uglavnom male zemlje koje predsjedavaju one koje ostvare najbolje rezultate i zato vam želim puno uspjeha i svako dobro tijekom narednih šest mjeseci. Hvala lijepa, a sada u ime ECR-a gospodin Pjega. Zahvaljujem. Poštovani ministre, hvala što ste danas došli u naš odbor. Ehm, govorili ste o mnogim pitanjima to su medicinski proizvodi, posebice oni za in vitro diagnostiku. Vi ste spomenuli također kontroverzno pitanje, a to je e, konzumacija alkohola. Shvatio sam da smanjenje konzumacije za 10% je vrlo ambiciozan cilj. I to je također vrlo teško postići E, to smo također vidjeli kod konzumacije duhanskih proizvoda, ali kod alkohola situacija je takva da postoji određena povijest i kulturne odrednice koje, nas u tome spričavaju. Htio bih čuti nešto više o tome koje su opasnosti, koje su posljedice za gospodarski zdravstveni sustav. E, posljedice će biti stvarno velike i značajne. Trebali bismo možda više govoriti o pristupu alkoholnim pićima i o smanjenju broja slučajeva e, kada cijena alkohola raste. E, trebali bismo također ograničiti oglašavanje alkohola. Jer kod e, konzumacije dukanskih proizvoda vidjeli smo da e, je smanjenje oglašavanje imalo pozitivne posljedice. Trebamo imati i kvalitetnu prevenciju. Takve mjere imaju dobar učinak. Želim vam sve najbolje u vašem radu i bit ću vam zahvalan ako budete nastavili razvijati vaš program onako kako ste rekli, vezano uz smanjenje konzumacije alkohola u Europskoj uniji. Zahvaljujem u ime Altea gospodin Farija. Zahvaljujem predsjedavajući. E, poštovani kolege i kolegice, poštovani predsjedniče, kao što su rekli kolege i kolegice, želim vam čestitati i želim predsjedništvu e, poželjeti sve najbolje. E, e želimo vam e, puno uspjeha što se tiče ostvarenja ovih ambicioznih ciljeva. Čuli smo koji su vaši prioriteti u području zdravstva. rekli ste da je šest mjeseci zapravo jako kratko vrijeme da bi se ostvarili svi ti ciljevi. Ja bih ovdje e, želio skrenuti pozornost na jednu temu za koju sam ja izvjestitelj, a riječ je o e, direktivi o transparentnosti e, cijena medicinskih proizvoda i lijekova. Što se tiče ove direktive, E, cilj je osigurati što brži pristup novim lijekovima, riječ je i o generičkim lijekovima e, koji su povoljniji e, što se tiče sustava zdravstvene skrbi. Potrebno je smanjiti birokraciju. I u svezi s tim imao bih jedno pitanje. Ne mislite li da bi vijeće trebalo preuzeti odgovornost što se tiče ovog prijedloga i potpore tom prijedlogu. Ne mislite li da je to važno za naše gospodarstvo i za građane? I na posljedku podsjetio bih vas na to da je Europski parlament već u prvom čitanju zauzeo stajalište u ovom mandatu i izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni su se već usuglasili da žele pružiti potporu ovom zakonodavnom aktu. Molim vas da podržite i to područje i radite na njemu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Katarina Konečna u ime GUE. Gospodine ministre, poštovani kolege i kolegice, ponovit ću ono što je već rečeno. Pa Možda ćete tako shvatiti koliko je ta tema za nas važna. In vitro e, instrumenti i drugi medijski proizvodi. E, bila sam iznenađena kad sam vidjela program rada komisije. E, možda bi mi trebalo biti drago što sam od vas čula da vijeće želi nastaviti sa guranjem ovog zakonodavstva i da postoji optimističko očekivanje da ćemo taj paket e, zaključiti za vrijeme vašeg predsjedništva. Komisija međutim se ponaša drugačije. Mislite li stvarno da ćete biti u stanju e, vršiti pritisak na komisiju tako da e, ovaj zakonodavni akt bude usvojen i kad mislite da će se to dogoditi? Radi se o vrlo važnom zakonu zato što je došlo do mnogih skandala i mnogo je toga učinjeno do sada. Došlo je do konsenzusa. Ne bi bilo dobro zanemariti sve to što se događalo do sada. Pitanje koje imam za vas je sljedeće. Tiče se cijena i kako možemo regulirati cijene jer vrlo često neki lijekovi nisu dostupni u nekim državama članicama na nekim tržištima zato što imaju visoku cijenu. Ti medicinski proizvodi odnosno lijekovi kupuju se u drugim državama članicama. E, željela bih da svi građani imaju jednak pristup svim lijekovima na našem tržištu. Moje pitanje je kad ćete pokrenuti raspravu o tome jer ne možemo prihvatiti situaciju u kojoj se neki ponašaju fer, ali onda nemaju pristup lijekovima koje trebaju. Zahvaljujem u ime zelenih gospođa Ugen. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, dobrodošao. Jako mi je drago što sam danas ovdje čula i da ćete nastaviti s radom oko ovog paketa o e, medicinskim proizvodima i proizvodima za in vitro diagnostiku. Ali tu postoji jako važan aspekt koji želim podcrtati. Prvi dio paketa usvojen je u sklopu transparentnosti e, za medicinske proizvode i tu smo imali i izvješće u vezi s time, ali došlo je do toga da su medicinske firme, farma, firme radile protiv toga. I smatram da ćemo možda na kraju se trebati boriti protiv toga kad se budemo bavili transparentnošću jer ona mora biti e, pretpostavka kod svakog sustava koji bilo što treba e, odobriti, nešto novo, nešto što se ugrađuje u tijelo čovjeka. Ne znam, na primjer, kod ugradnje kuka, što to znači e, kad imate ovakve proizvode, trebamo vjerovati u sustav. Tu se radi o otvorenosti i transparentnosti, to je u interesu građana i e, medicinska industrija ne bi trebala onemogućiti pristup takvim proizvodima. Radi se o lobiju koji pokreće i prebacuje predmete iz e, opće uprave za zdravlje u druge uprave. Stvarno to ne bi bila dobra ideja da se predmeti tako prebacuju iz jedne opće uprave u drugu. Ono što sam htjela spomenuti je o e, mikrobiotičkoj rezistenciji. U mnogim državama, pa tako u Danskoj, smatramo da 80 posto naših um, um, građana ima 80% naših um, naših građana ima problema sa mikrobiotičkom rezistencijom i došlo je čak i do nekih smrtnih slučajeva Industrijska proizvodnja je zakazala i nadamo se da će Latinsko predsjedništvo riješiti taj problem. Hvala. Zahvaljujem. U ime FDD-a gospodin Pedicini. Hvala. E, ja ću se povezati na ono što je već rečeno. Međutim, tema koju ću sad spomenuti E, tiče se ovog izvješća. Konkretno, e, u rujnu je Obamin administracija najavila strategiju za borbu protiv rezistencije na antibiotike. E, tako su najavili stvaranje skupine stručnjaka koje će do 15.2. ove godine predložiti nacionalni akcijski plan koji će trajati pet godina i koji će služiti za borbu protiv te rezistencije. Ja sam izvjestitelj za ovu inicijativu i radio sam na toj temi. Zato smatram da mi trebamo poduzeti nešto na europskoj razini i to konkretno jer 2050. godine zbog tog problema imat ćemo više smrti nego zbog raka. Britanska vlada je u studiji koju je naručila vidjela da će 10 milijuna ljudi u cijelom svijeti do 2050. umreti zbog ovog problema. To je više od broja osoba koje sad umiru zbog raka. To je više od 8 milijuna trenutno. 700 tisuća ljudi svake godine umire zbog rezistencije na ljekove, e, to su malarija, tuberkuloza, tome se govorilo, i Escherichia coli. Ako ne budemo radili u smjeru prevencije kako bi se lijekovi koristili na pravilni način, ako ne budemo dali podršku istraživanju novih lijekova, u Europi u SAD-u rezistencija na antibiotike proizvešće 50.000 mrtvih svake godine, a trošak će biti e, velik u cijelom svijetu i postići će astronomsku cifru od 100 milijardi eura. Latvijsko predsjedništvo misli od komisije možda zatražiti da na europskoj razini um, pokrene plan protiv toga, protiv uh, rezistencije. Hoćemo li se povezati sa radnom skupinom u SAD-u i ja vam također želim sve najbolje u ovom predsjedanju i u ovom semestru. Hvala lijepa. A sada dajem riječ ministru za odgovore. Izvolite. je vispirms Uvaženi zastupnici, e, kao prvo dopustite da vam zahvalim na svim pitanjima koja ste postavili. Već sam spomenuo da je naš najveći prioritet što se tiče zakonodavstva rad na dvije uredbe. Riječ je o uredbi o medicinskim proizvodima i in vitro diagnostičkim proizvodima. Priznajem da su utemeljene ove kritičke primjedbe o sporosti u napredovanju. Jasno nam je da su medicinski proizvodi i in vitro diagnostički proizvodi nešto što je do sada u Europskoj uniji bilo uređeno direktivom. E, države članice prenijele su odredbe iz direktive na različite načine. Trenutačno se na tom pitanju radi na razini Europske unije. Pokušavamo pronaći rješenje koje bi bilo jedinstveno na višoj razini i to je nešto što će izravno utjecati na države članice budući da će uredba biti izravno primjenjiva i iz tog razloga sve one države koje su prije nas predsjedavale Europskom unijom nisu uspjele dovršiti posao na ovom paketu. Nama je osim toga jasno da su ostvareni određeni pomaci. Međutim, Znamo da vijeće još uvijek nije predočilo stajalište o medicinskim proizvodima niti o in vitro diagnostici. Naš je cilj raditi na definiranju zajedničkog stajališta. Željeli bismo dovršiti aktivnosti što se tiče ove teme, međutim svjesni smo toga da je to nešto u čemu možda nećemo biti uspješni. U svakom slučaju spremni smo surađivati sa svima koji su spremni dati konstruktivan doprinos i mi ćemo iskreno i pošteno raditi na tome. Svjesni smo toga da postoji još cijeli niz otvorenih pitanja. Već smo pozvali na sudjelovanje u raspravi. Jučer sam se sastao sa izvjestiteljima iz vašeg odbora i sa ljudima s naše strane koji će raditi na ovom dosjeu. To su iznimno stručni ljudi, kompetentni, koji će biti na čelu jedne radne skupine koja će se u trajanju od dva mjeseca sastajati barem jednom tjedno kako bi proučili sve elemente i postojeću situaciju i kako bismo definirali što je to što želimo ostvariti. Stručnjaci svih država članica dobit će informacije o tome jer je naš cilj ostvariti brz napredak i definirati popis onih pitanja kod kojih je potrebno naći kompromis. Mi ćemo nastojati ostvariti taj kompromis i redovito ćemo informirati parlamente o stanju razgovora i rada u toj skupini. Bićemo spremni i na to da ukoliko zaključimo posao u toj skupini, informiramo parlament o tome kako bi parlament dao svoj doprinos i reagirao što se tiče medicinskih proizvoda i in vitro diagnostike, to je područje koje je iznimno važno i za pacijente u Europskoj uniji. Istodobno je to nešto što je jako važno i s obzirom na inovacije u ovom gospodarskom sektoru. Inovacije su jako važne i treba ih dalje razvijati. To je veliki prioritet. Definirali smo i program rada, vodit ćemo proaktivni dijalog s državama članicama i u svom ćemo radu biti usmjereni na ostvarenje ciljeva. Nadam se da ćemo uspjeti uključiti sve zainteresirane strane i sve relevantne subjekte, da će svi biti spremni biti fleksibilni, a ukoliko uspijemo ostvariti dogovor unutar vijeća, odmah ćemo otvoriti razgovore sa parlamentom. Sljedeće pitanje. Nadam se da što se tiče teme medicinskih proizvoda, e, da sam vam dao zadovoljavajući odgovor. Svjestan sam toga da je to jako važno pitanje i to će e, biti e, bitan prioritet što se tiče našeg rada. A sada nekoliko riječi o multirezistentnoj tuberkulozi. To je iznimno važno pitanje koje je također jedan od naših prioriteta. Tijekom našeg predsjedavanja mi ćemo organizirati prvu ministarsku konferenciju na kojoj E, ćemo se baviti pitanjima suzbijanja tuberkuloze. Posebno će biti riječi o dugoročnim mjerama. Na dnevnom redu će biti teme kao što su zdravstvena preventiva koja se treba ugraditi u razne segmente. Bavit ćemo se rizičnim skupinama, suzbijanjem siromaštva i onim skupinama stanovništva koje su posebno osjetljive i posebno izložene. E, pozvat ćemo na sudjelovanje i međunarodne organizacije i susjedne države. Iznimno je važno smanjiti rizik širenja, jer tuberkuloza se širi i preko granica država. E, to je problem s kojim su suočene ne samo baltičke države, e, Bugarska i Rumunjska, to je bolest koja je prisutna i u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj. a to je povezano i sa tim što postoji sloboda kretanja. Pacijenti se slobodno kreću, ljudi se kreću, tuberkuloza e, se stoga širi i dolazi do slučajeva oboljenja koji su zabilježeni u Londonu, Briselu. Kao što sam rekao, na ovu konferenciju neće biti pozvani samo ministri zdravstva, nego i ministri financija, ministri e, za e, socijalnu skrb. Kao rezultat usvojit će se takozvana deklaracija iz Rige, odnosno ćemo prijedlog da se usvoji ta deklaracija, a cilj je ograničiti širenje tuberkuloze. Nadamo se e, da će zemlje koje će u budućnosti predsjedavati Europskom unijom dalje raditi na tome kako bi smo, kako bismo uspješno suzbili širenje tuberkuloze. Sljedeća tema je otpornost na antibiotike. Mi smo iznimno zabrinuti zbog toga što su točari suočeni sa problemom rezistentnih bakterija. U primjerice u sjevernoj Njemačkoj u vodi za piće pronađene su rezistentne bakterije. E, mi smo svjesni toga da je to problem koji se sve više širi i što se tiče antimikrobne rezistencije nastojat ćemo pronaći konkretna rješenja. To su problemi na kojima ćemo raditi u smislu E, da ćemo između ostalog organizirati jednu konferenciju sa temom antimikrobne rezistencije. E, svjesni smo toga da to nije problem koji se može riješiti u šest mjeseci. Međutim, pokrenut ćemo raspravu o znanstveno-istraživačkom radu na ovom području i tjesno ćemo surađivati s komisijom. Sljedeće pitanje je pitanje o kojem je govorio gospodin Lize. Riječ je o upućenoj suglasnosti i relevantnoj uredbi. E, to je pitanje koje je jako važno, a nije jednostavno. Povezano je i sa povijesnim i kulturološkim razlikama među zemljama. Istodobno, iznimno je važno pronaći rješenje u ovom području. E, postupci ispitivanja moraju biti precizni, ljudi moraju biti e, informirani o svim aspektima Moraju postojati informacije o tome što je potrebno učiniti u situaciji kada se nekome mora priopćiti da kao rezultat ispitivanja e, postoji e, oboljenje ili se uspostavi dijagnoza da će netko oboliti od određene bolesti zato što su se primjenjivali testovi ili ispitivanja ili pak dijagnoza nije mogla biti točna. E, to je vrlo komplicirana situacija. Sljedeće pitanje odnosilo se na konzumaciju alkohola. Što se toga tiče, organizirat će se e, neformalni sastanak ministara. E, trenutačno na razini Europske unije ne postoji nikakva zajednička politika o konzumaciji alkohola. E, postojali su određeni dokumenti, međutim oni više nisu na snazi. Trenutačno postoji samo regionalni plan rada za razdoblje od 2014. do 2016. Ja sam čvrsto uvjeren u to da nam je potrebna nova politika što se tiče konzumacije alkohola. E, ne znači da je potrebno sve zabraniti. To nije moguće. E, konzumaciju alkohola potrebno je smanjiti. Potrebno je ograničiti konzumaciju alkohola. E, mi Namjeravamo voditi razgovor o toj temi sa ministrima zdravlja koji će doći na sastanak u Rigu. Ovo je pitanje osjetljivo. Mi ćemo potaknuti razgovor o ovoj temi i pokrenuti ovu inicijativu. E, imamo podršku komisije. E, povjerenik za zdravlje nam pruža potporu, a i sljedeće predsjedništvo, e, Luksemburg, će predsjedavati sljedeći i on će nam također pružiti podršku i nastaviti raditi na ovoj temi. Što se tiče e, direktive o transparentnosti, tu se slažem s onim što je rečeno. Osim visokih cijena lijekova, novih inovativnih e, lijekova. E, ti novi inovativni lijekovi sve su skuplji i nažalost nisu dostupni svim građanima. Kako bismo osigurali širi pristup novim lijekovima, smatram da moramo donijeti propise na razini Europske unije. To je potpuno jasno. E, niti jedna od država članica ne protivi se ovoj ideji. E, međutim, koliko nam je poznato, taj predmet je zamrznut. E, prijedlog koji je podnijela komisija nije bio zadovoljavajući za države članice. Međutim, kao što sam rekao, države članice svjesni su toga da je na tome potrebno dalje raditi. Tijekom našeg predsjedavanja razgovarat ćemo o tome s državama članicama kako bismo ustanovili što je to što trebamo izmijeniti kako bismo ostvarili napredak. Ukoliko želimo riješiti to pitanje, moramo razmotriti sve negativne komentare e, zbog kojih je došlo do zamrzavanja ovog predmeta. Međutim, e, ova tema je i nadalje aktualna se nije promijenilo. E, ne možemo naprosto zaboraviti na probleme koji tu postoje i zato ćemo tijekom našeg predsjedavanja pokušati ustanoviti što je to što vijeće smatra potrebnim e, kako bismo mogli dalje raditi na tome. Hvala lijepa na odgovorima. Odmah krećemo sa drugim krugom pitanja. Molim kolege da budu kratki kako bismo mogli u 16.30 završiti sa sastankom s ministrom budući da ga čekaju danje obveze. Gospođa Grostete, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine ministre, vaš je program ambiciozan, evo ovdje sam, dakle e, imate vrlo ambiciozan program vezano uz vaš portfelj U Europskoj e, komisiji e, zdravlje se spominje kao važan stup koji mora činiti sastavni dio europskog gospodarstva. Spomenuli ste nekoliko zanimljivih stvari, primjerice ravnopravnost svih u zdravstvenoj skrbi i potrebu za razvojem e, sustava e-zdravlja. Ja sam bila izvjestiteljica E, direktive o pružanju prekogranične zdravstvene skrbi i u to vrijeme sam imala prilike vidjeti da postoji određena zadrška kod određenog broja država članica. Govorili ste također i o problemu multirezistentne tuberkuloze. Imate pravo, s razvojem siromaštva određeni broj bolesti ponovno se javlja. Tuberkuloza je jedna od tih, ali isto tako poliomiolitis. E, sve to nešto što iziskuje E, naporni rad uključujući i borbu protiv rezistentnosti na lijekove i imate našu podršku vezano uz e, sva ova pitanja. Također podržavam vaše napore vezane uz preventivni rad putem cijepljenja. Dozvolite da skrenem vašu pozornost na svjetski dan rijetkih bolesti 28. E, veljače, dakle za vrijeme vašeg predsjedništva. Taj dan je izuzetno važan zato što znate da rijetke bolesti zapravo pogađaju svega nekoliko pacijenata, ali ipak e, tih bolesti postoji zaista velik broj. Već su postignuti neki značajni rezultati zahvaljujući e, primjeni e, lijekova, uredbe o lijekovima za liječenje rijetkih bolesti. Međutim, mislim da je vrlo važno ukazati na primjene novih terapija kao što je već E, prije nekoliko godina najavljeno u vijeću, mislim 2000. godine. Također sam pripremila i pisanu izjavu vezanu uz ovo pitanje. Nadam se da će me moji kolege podržati, ali dozvolite da vam postavim sljedeće pitanje. Kako Latvijsko predsjedništvo namjerava poslati jasan, jasnu poruku vezano uz kategorije pacijenata koji ponekad čekaju i po pet godina zato što njihova bolest koja je ili vrlo rijetka e, ili e, gotovo ne postoje drugi pacijenti koji nje boluju, a da bi im se bolest uopće dijagnosticirala. Isto tako, bili se mogla stvoriti mreža e, referentnih centara za rijetke bolesti kako bi se poboljšalo pružanje prekogranične zdravstvene skrbi, zato što mislim da smo u tom području i tekako e, u zaostatku za ostalima. Hvala. Poštovani kolege, morat ćemo govoriti kraće. Naime, ne možemo nastaviti ovako raditi, molim vas da pazite, gospođa Velkot, Bit ću kratka. Gospodine ministre, Hvala vam što ste nam se danas pridružili. Mnogo se govori o medicinskim proizvodima, ali kao izvjestiteljica moram se vratiti na tu temu. Znam da ste dali sve obuhvatne odgovori, i znam da su moji kolege već postavili pitanja i to jasno pokazuje koliko je važno Europskom parlamentu ostvariti napredak po toj temi. Kao prvo, zakonodavstvo e, mora zaživjeti e, hitno. Jučer sam već govorila o tome, važno je ostvariti napredak zato što e, nas zapravo čeka već iza ugla neki novi problem. Skandali vrebaju iza svakog ugla. Izuzetno je važno E, među ostalim e, da se situacija ka poput one koju smo vidjeli u nizozemskoj e, televiziji, na nizozemskoj televiziji u programu koji se bavio pitanjem ugradnje vaginalne mrežice spriječi trebamo snažni sustav e, kontrole nakon planiranja, e, nakon plasiranja na tržište i izuzetno je važno da imamo e, sustav izdavanja odobrenja za puštanje u promet medicinskih proizvoda koji funkcionira. Što se tiče strategije za borbu protiv eh, eh, prekomjerne konzumacije alkohola. Već 2012. godine govorilo se o strategiji, sada je 2015. mi još uvijek čekamo da komisija da prijedlog. Radi se zapravo o navici eh, koja je tjesno povezana sa velikim brojem drugih bolesti i bila bih vam vrlo zahvalna kad bih dobila neke konkretne odgovore, odgovore u vezi s time. A sada gospođa Gerling za EKR. Hvala. Komisija je potvrdila da će zadržati mjesto glavnog zdravstvenog savjetnika nakon dosta koškanja. Međutim, za početak nekoga treba imenovati na to radno mjesto, a trenutačno nemamo vijesti o tome kako će to biti učinjeno ili su informacije koje dobivamo prilično kontradiktorne. Podržavate li, to me zanima, zadržavanje te funkcije unutar komisije, dakle funkcije glavnog e, zdravstvenog savjetnika i ako da, kako ćete ostvariti napredak po tom pitanju za vrijeme vašeg predsjedanja vijećem? Gospođa Kilonen za GUE. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospodine ministre, staranje je izazov za Europu kao cjelinu. Zapravo nemamo konkretnih ideja, pa bih željela čuti imate li ih vi o tome kako poboljšati zdravlje e, starijih e, građana Europske unije, kako E, im omogućiti e, poboljšanje kvalitete života, kako omogućiti e, porast prosperiteta i dobrobiti zajednice starijih građana u cijelosti. Zanima me koje su mjere koje namjeravate poduzeti tijekom svojeg predsjedanja. Sada gospođa Meisner. Hvala lijepa. E, gospodine ministre, hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za e, direktivu o medicinskim proizvodima. Puno ste toga rekli o tome, neću ništa dodavati, jako je važno da se ona uskoro donese i važno je da se založite za to. Željela bih e, se nadovezati na ono o čemu ste govorili, e, zdrav način života, zlouporaba alkohola. Slažem se s vama, puno se toga može e, spriječiti. Zbog lošeg načina života nastaju brojni troškovi. Smatram da je potrebno krenuti već u vrtiću što se tiče odgoja i obrazovanja što se tiče raznih akcija u vrtiću, bila sam prisutna kada se dogodilo da u sklopu akcije zdravog doručka djeca nisu znala što je to mrkva. Puno se toga može učiniti. E, moramo voditi kampanju kako bismo educirali e, djecu. E, moje konkretno pitanje je želite li zabraniti konzumaciju alkohola ili želite informirati i podići razinu svijesti? Hvala. Si, gospođa Rivazi, hvala gospodine predsjedatelju, također zahvaljujem gospodinu ministru zdravlja što je danas s nama. E, tri teme koje me zanimaju. Kao prvo, željela bih zaista da kao ministar zdravlja inzistirate na kriterijima za disruptore endokrinog sustava. Imali smo prilike čuti da uredbe o pesticidima i biocidima kao destruktorima još uvijek e, čekaju Savjetovanje o gospodarskom učinku unutar kriterija e, treba se održati ili je u tijeku, što je zapravo samo po sebi aberacija, zato što bi e, industrija koja se bavi proizvodnjom tih proizvoda zapravo trebala dati input. Ja bih toga željela da vi pritisnete, dakle izvršite pritisak na komisiju da donese to zakonodavstvo, jer je krajnje vrijeme da se odgovori na taj izazov. Druga stvar, Lepsa je objavila priopćenje u kojem stoji da izlaganje bisfenolu A ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje potrošača. To je skandal. Naša agencija koju financiraju europski fondovi kaže da takvo izlaganje ne predstavlja rizik, a već smo, na primjer, zabranili varalice koje sadrže e, taj sastojak zato što smo imali prilike vidjeti da uzrokuje malformacija. Isto tako Švedska, Francuska, Danska i neke druge zemlje imaju zakonodavstvo za zabranu korištenja bisfenola. Francuska je jedna od tih zemalja koja to definitivno ima. Dakle, ne može nam naša agencija govoriti da nema rizika. Željela bih da kao ministar zdravlja e, lupite šakom o stol i riješite to pitanje. Treća stvar tiče se lijekova. Evo, odmah ću završiti. Prošli saziv komisije e, rekao je da ne može ništa učiniti vezano uz cijenu lijekova. Španjolci su protestirali kako bi ukazali na to da, na primjer, lijekovi protiv hepatitisa C koštaju pravo bogatstvo. Željela bih da iskoristite priliku da okupite predstavnike država članica i da ne bude farmaceutske kompanije te koje nameću cijene zbog toga što će to dobiti do potpunog kraha sustava. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Magines? Nije ovdje. Gospodin Poc? Hvala gospodine predsjedatelju. E, srdačna dobrodošlica gospodine ministre i latvijskom predsjedništvu. Nadam se da ćete se složiti s time da su disruptori endokrinološkog sustava jedna od najvažnijih tema. Europski parlament je donio rezoluciju u kojoj traži da se nešto s time poduzme. To je doneseno već u ožujku 2013. godine i e, ta rezolucija dobila je široku podršku i u javnosti i u i u samoj i od samih zdravstvenih djelatnika, dakle podršku struke. E, ništa se nije dogodilo, a e, prošlo je zapravo već skoro godinu dana kada sam 23. siječnja prošle godine pitao grčko predsjedništvo što se s time događa. Sada imamo prilike vidjeti da su kriteriji koje treba razviti zapravo još uvijek u fazi čekanja i cijela stvar je odgođena barem za godinu dana. Dakle, postavljam vam isto pitanje kao i grčkom predsjedništvu. Koje konkretne korake, ako ćete uopće ikakve, poduzeti tijekom svojeg predsjedništva kako bi Europska komisija donijela paket mjera vezan uz disruptore. Hvala, gospođa Kostinger. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre, puno smo toga čuli o temi zaštite zdravlja. Ja bih željela spomenuti jednu drugu temu i to sjeme. Čuli ste sigurno da se puno raspravlja E, o prijedlogu e, da se donesu novi e, propisi na tom području. Parlament je odbio prijedlog, a komisija je zbog vrlo složenih elemenata jer se radi o 12 uredbi i tu je bilo potrebno jako puno posla i promjena. Zanima me kako vi to gledate. I u ovom domu E, Odbor za poljoprivredu e, je protiv toga da se e, prihvati prijedlog u ovom obliku. Mi očekujemo od komisije potpuno novi prijedlog koji će podržati naše poljoprivrednike u njihovom radu i u njihovoj borbi. Jako je važno da imamo raznolikost sjemena na tržištu. To je nešto što je važno ne samo u poljoprivredi nego i za potrošače. Zanimalo bi me kako je vaše stajalište što se tiče tog pitanja i e, možete li podržati naše stajalište u parlamentu i založiti se za njega i u vijeću. Hvala. Gospodin Mazuronis. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine ministre. Budući da sam iz Litve, želio bih e, osobno poželjeti mnogo uspjeha vaše zemlje Latviji tijekom presjedanja Europskom unijom, a budući da su litavski i latvijski slični, postavit ću pitanje na litavskom. U Europskoj uniji postoje vrlo različiti pristupi privatnom i javnom e, sustavu zdravstvene skrbi u nekim zemljama. E, trendo je na jačanju E, javnog sustava, dok se u drugim zemljama e, uglavnom usredotočuju na privatni sustav. Mene, dakle, zanima vaše stajalište vezano uz privatni sustav e, zdravstvene skrbi, njegove odgovornosti. Zanima me što također mislite, trebamo li imati jedan jedinstveni pristup i treba li se na razini Europske unije odlučiti o ravnoteži među ta dva sustava. Sada gospodin Peterle. Uvaženi gospodine ministre, Pozdravljam ambicije latvijskog predsjedništva u području zdravlja i zdravstvene skrbi. Želim vam mnogo uspjeha. Slažem se s vama da građani moraju preuzeti višu razinu odgovornosti za vlastito zdravlje. Također mi je drago što ste se usredotočili na e, zdraviji život Mislim da je to promjena koju svaki građanin može postići. Što se tiče kompetencija, mislimo da bi države članice trebale pokazati veću sklonost poduzimanju zajedničkih aktivnosti. Kakve ćete aktivnosti predložiti tijekom konferencije u Rigi? Tko će na nju biti pozvan? Hoće li to biti mladi, predstavnici poslodavaca i zaposlenika i e, tko još? Mislim da je izuzetno važno da ako želimo biti konkurentni imamo zdravu radnu snagu. Što ćete učiniti po pitanju neadekvatne provedbe direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi? E, naši pacijenti imali su primjerice problema sa povratom e, troškova za zdravstvenu skrbu drugim zemljama. Hvala vam lijepa. Sada gospođa Gavidon Bruc. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam na uvodnom izlaganju. Željela bih na samome početku reći gospodine ministre da se slažem s prioritetima koje ste istaknuli. Međutim, mislim da možda trebamo imati na umu i kompromis i uključiti neke druge prioritete koje su moji kolege istaknuli, prvenstveno pristup inovativnim lijekovima. Moramo se e, zapravo e, osvrnuti na različite sustave zdravstvene skrbi u Europskoj uniji i imati na umu različitosti kada se provode reforme. Naime, sada u fazi reformi i u fazi štednje e, građanima je sve teže ostvariti pristup zdravstvenoj skrbi. Ne slažem se s time što je Junkerova komisija povukla prijedlog vezan uz cijene lijekova. Mislim da tu inicijativu treba vratiti natrag u život kako bi se ostvario pristup i inovativnim lijekovima za sve građane. Također mislim da trebamo imati registar inovativnih eh, lijekova kako bi cjenovna politika bila što transparentnija i kako bi se spriječile zloporabe na tržištu do kojih dolazi. To smo imali prilike vidjeti sa lijekovima protiv raka. u toj inicijativi potrebno je snažno vodstvo. Također me zanima postoje li kakvi pomaci vezano uz lijek za hepatitis C hoće li komisija možda istražiti zloporabu cijena s obzirom na dominantnu poziciju na tržištu proizvođača lijeka za hepatitis C kako bi se osigurao pristup lijeku za građane Europske unije. Hvala, Kristijan Buzoj. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Moram priznati da nisam bio u potpunosti uvjeren da možete nešto učiniti kako biste deblokirali situaciju sa e, direktivom o transparentnosti vezano među ostalim i u cjenovnu politiku vezanom uz lijekove. Talijansko predsjedništvo je, ako se ne varam, običalo da će dati podršku toj inicijativi, ali ništa se nije dogodilo. Što se tiče hepatitisa C, uz poštovanje načela subsidijarnosti u području javnog zdravstva, zanima me što će Europska komisija učiniti kako bi došlo do E, razmjene dobre prakse vezano uz pristup lijekovima, posebno se imajući na umu pristup inovativnim lijekovima. To je problem u mnogim zemljama, posebice u onima u kojima postoje ograničeni resursi. I e, posljednje što Evropska unija, odnosno Evropska komisija može učiniti da državama pruži potporu u osmišljavanju i provedbi sveobuhvatnih politika za rješavanje problema sa hepatitisom C budući da je vrlo mali broj zemalja usvojio sveobuhvatni plan za borbu protiv ove bolesti. Hvala sada uh, gospođa potpredsjednica Dašana Saku. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Prošli e, godine je vijeće usvojilo akcijski plan za borbu protiv pretilosti uz potporu 60 e, glavnih aktera. Kako ćete vi tijekom svojih predsjedništva provoditi ovaj plan? Hvala lijepa. A sada gospođa Anješani Perik. E, to je mm, Šrejer Pirik, zapravo mi je prezime. Gospodine ministre, Vezano uz e, rezistentnost na lijekove, u Nizozemskoj je to važna tema. Već ste govorili o tome, ali moram priznati da je to gorući problem i predstavlja se veće opterećenje za sustav zdravstvene skrbi. Istovremeno, zapravo postoji e, jedno veliko sučelje dodirnih točaka između ljudskog zdravlja i zdravlja životinja. E, primjerice kada govorimo o peradi, o proizvodnji govedine i još nekim e, područjima, možemo vidjeti koje su dodane točke. Rekli ste da ćete raditi na organizaciji tog područja. Mene zanima hoćete li uključiti hortikulturu kao sastavni dio ove jednadžbe. Hvala, gospođa Gutovan. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala vama gospodine ministre. I meni je drago što sada imam priliku da poželim dobrodošlicu u Latvijskom predsjedništvu. Mislim da je to sjajna prilika. Proučavala sam Latviju dok sam studirala i njezinu gospodarsku situaciju u tranzicijskom razdoblju i moram priznati da to što sada predsjedate Vijećem Europske unije smatram e, velikim uspjehom. Ono što ja smatram da je važno kad se radi o predsjedništvu Latvije je sljedeće. Ja, kao i mnogi kolege, vjerujem da treba izvršiti pritisak na Europsku komisiju vezano uz disruptore endokrinološkog sustava. Jučer na jednom od odbora Juri e, rečeno je da Europski parlament želi da Europska komisija nešto poduzme. Sasvim sigurno znamo, svi se znanstvenici slažu da dječaci zapravo u budućnosti e, mogu biti u težoj poziciji od žena s obzirom na to da će biti očevima, a ovo utječe na njihovu hormonalnu ravnotežu kako odrastaju. Također mogu razviti čitav niz e, teških bolesti kao što su rak i dijabetes. Dakle, nadam se da ćemo od vas čuti da ste spremni izvršiti pritisak na komisiju da nešto poduzme. Također imam jedno pitanje vezano u zebolu. Vrlo sam iznenađena da to danas nije spomenuto u uvodnom izlaganju, barem koliko sam ja čula. Mislim da ne smijemo počiniti istu grešku koju smo već prije počinili. Znamo da je velik broj ljudi e, poginuo u toj e, strašnoj epidemiji, a to je nešto što smo mogli spriječiti da smo okupili znanstvenike, da smo se pobrinuli da postoji cijepivo e, i za buduće generacije. Dakle, željela bih znati koja je dugoročna strategija. Hvala. Posljednje pitanje, gospodin Farijan. Hvala lijepa. E, nadovezao bih se na vaš cilj e, smanjenja konzumacije alkohola od 10%. Već je spomenuto da je to vrlo ambiciozan cilj, možda čak suviše ambiciozan. Zanimalo bi me na koji način želite smanjiti konzumaciju alkohola u onom dijelu stanovništva kod kojeg dolazi do zlouporabe alkohola. Znamo da postoje velike problemi što se tiče nezaposlenosti, industrije e, u Europi. Imamo 28 država članica. Zanima me na koji bi se način to sve moglo koordinirati jer na posljedku postoje različite kulture u ovih 28 država članica. Koje su to mjere koje bi se mogle poduzimati, a koje se zapravo ne mogu svugdje primijeniti na isti način. Mogle bi se naravno povećati cijene, ali istodobno moramo biti svjesni određenih razlika. I na posljedku, želio bih istaknuti e, i nadovezati se na ono što ste rekli da nije nužno potreban određeni zakon, nego bitno je raditi na tome da se smanje štete koje proizlaze iz zlouporabe alkohola. Zanima me kakva je situacija što se tiče cijena lijekova. E, jeste li svjesni toga da su lijekovi u Europi deset puta veći nego negdje drugdje? Hvala. Čuli smo jako puno pitanja. I e, sada dajem vama riječ e, da odgovorite u raspoloživom vremenu. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovim brojnim pitanjima. E, nažalost, situacija je takva da moj avion neće čekati. Morat ću otići iz ove dvorane za nekih 7-8 minuta. Pokušat ću dati odgovor na što više pitanja. Bilo mi je jako važno saslušati vaša pitanja i čuti vaše komentare. I stoga bih molio da mi ne zamjerite ako ne uspijem u ovo kratko vrijeme dati odgovore na sva postavljena pitanje, pitanja. Što se tiče ove dvije uredbe koje se odnose na medicinske proizvode i in vitro medicinske proizvode, još jednom bih želio potvrditi da su one među našim e, prioritetima. Znamo što je potrebno učiniti, imamo plan aktivnosti i ja ću se osobno založiti i nastojati u kontaktima sa ministrima zdravlja drugih država članica razgovarati o ovoj temi. Jučer sam e, razgovarao sa gospodinom Lizeom i zamolio za uspostavu kontakta sa njemačkim ministrom zdravlja. Danas e, sam već dobio povratnu informaciju. Njemački ministar je zaprimio moju zamolbu i moja pitanja i na isti način postupit ću i u odnosu na druge ministre. Moramo nastojati ostvariti kompromis. Jedino tako možemo postići napredak što se tiče usvajanja ove uredbe. Nadamo se da će ovaj posao biti zaključen tijekom našeg predsjedavanja, međutim nismo sigurni da će tome biti slučaj, moramo biti realisti. Postavljeno je i jedno pitanje koje se odnosi na jedan od prioriteta našeg predsjedavanja. Riječ je o smanjenju konzumacije alkohola od 10%. To bi bio naš cilj. E, riječ je zapravo o preporuci svjetske zdravstvene organizacije koja se odnosi na cijeli svijet a Europska komisija će definirati ciljeve za Europsku uniju i to temeljem prijedloga država članica. Što je to što možemo učiniti kako bismo smanjili konzumaciju? I tu postoje predlozi svjetske zdravstvene organizacije. E, u osnovi postoje tri mogućnosti. E, s jedne strane postoji mogućnost povećanja e, trošarine na alkohol znači povećanja cijene alkoholnih pića. Kao drugo, e, mogu se ograničiti mogućnosti oglašavanja, odnosno zabraniti oglašavanje i kao treće, e, mjere za sprečavanje konzumacije alkohola e, što se tiče djece i mladih. Sve ove tri metode, ako se primjenjuju zajedno, mogu ostvariti određeni uspjeh. E, što se tiče minimalne cijene za alkoholna pića, e, drago nam je što se poduzimaju određeni koraci u ovom smjeru. E, to je dosta učinkovita mogućnost za ograničenje konzumacije alkohola. Ako govorimo o trudnim ženama i njihovoj konzumaciji alkohola, to je nešto što naravno uopće nije poželjno i trebalo bi to zabraniti. E, što se tiče pitanja koje se odnosi na sjeme i sadne materijale i druga poljoprivredna pitanja, moram istaknuti da to ne spada u naš djelokrug rada, ali ipak je to važno pitanje koje ću ja dalje proslijediti i prenijeti našem ministru poljoprivrede. postavljeno je i postavljeno je još nekoliko pitanja koja su usmjerene na to zašto određene teme nisu među našim prioritetima. E, bitno je e, definirati tematska područja na koja ćemo staviti težište. Što se tiče rijetkih bolesti, E, jako je važno osigurati sustavan i koordiniran pristup i jasno definirati situaciju. Tu je jako važna suradnja država članica kako bi pacijenti mogli dobiti pravodobnu i preciznu dijagnozu, a isto tako moraju imati pristup generičkim lijekovima. E, tu postoje referentne mreže e, na čijoj izgradnji radimo i e, nastavit ćemo raditi u tom području. Što se tiče prekogranične suradnje, e, postoji prijedlog za direktivu. Aktivnosti su započele, međutim potrebno je dalje razviti europsku referentnu mrežu. Međutim, situacija je takva da države članice e, direktivu prenose uz određeno prijelazno razdoblje, odnosno odgodu. E, jako je važno da sami računi, budu transparentni. Nažalost, i u Latviji imamo situaciju u kojoj vidimo da njemačka osiguravajuća društva primjerice ne podmiruju uvijek račune e, latvijskih e, osiguravatelja, odnosno e, pružatelja zdravstvene skrbi. Situacija nije potpuno jasna. Što se tiče prekogranične suradnje i razmjene, mi ćemo dalje raditi. Ima puno toga što je potrebno učiniti kada govorimo o samoj primjeni. Svaka zemlja najbolje zna što je to što treba učiniti. Zadnje pitanje koje sam zabilježio odnosi se na e, privatne sustave e, skrbi. Predvidjeli smo razgovor o tome na neformalnom vijeću. Povjerenik za zdravstvo iznijeće svoje stajalište o toj temi. I na samom kraju dopustite da još kažem da postoji nekoliko otvorenih dosijeja u području zdravstva. Ono što je važno je naš e, plan za razdoblje do 2020. E, nema puno toga što se odnosi na zdravstvo, ali moramo biti svjesni toga da će 2020. doći puno brže nego što mi to očekujemo što nakon toga e, pravodobno moramo početi razmišljati o tome i otvoriti raspravu kako bismo definirali kako će izgledati naši planovi za razdoblje nakon toga. E, za to je potrebno predvidjeti odgovarajući prostor za stručnjake. Na neformalnom sastanku ministara zdravlja u Rigi Andreliju Kaitis će iznijeti svoja stajališta o zdravstvenoj politici Europske unije u budućnosti, a moj bi prijedlog bio da počnemo razmišljati o pravu na zdravlje, a to je zapravo ljudsko pravo. To je nešto što se može promatrati odvojeno od e, obveze svakog pojedinca da vodi računa o svom zdravlju. Svaki pojedinac je odgovoran za svoje zdravlje i mora biti svjestan toga. To je put kojim trebamo ići. E, e, mi u Latviji e, imamo i zakon koji se odnosi na zaštitu prava pacijenata. A ono što želimo je također ugraditi dužnosti i obveze pacijenata u zakone. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Hvala vam lijepa na svim pitanjima koja ste postavili. Ispričavam se zbog toga što nisam uspio dati odgovore na sva pitanja, a zbog nedostatka vremena. Hvala vam puno u ime Latvijskog predsjedništva i osobno zahvaljujem. Hvala vam lijepa što ste došli na ovaj sastanak. E, sada ćemo napraviti kratku stanku od jedne minute kako bismo sačekali da gospodin ministar napusti dvoranu, a nakon toga krećemo s glasovanjem. please, if someone have to left uh, the room, please. Lijepo vas molim da ako morate napustiti dvoranu, da to učinite u tišini i što brže. Okay. We can uh, start to vote and uh, U redu, mislim da možemo krenuti sa glasovanjem. Glasovat ćemo o prvoj točki koja je predviđena u dnevnom redu. Riječ je o navođenju zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani. Mislim da odmah možemo krenuti sa glasovanjem. A sada ću prijeći na talijanski. Invito a mettere tutti la carta di voto. Molim vas e, da uzmete svoju glasačku karticu, da je umetnete u uređaj. E, amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo.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 Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 18. amandman tko je za? Protiv? Odbija se. 19. Za? Ne. Amandman 19 otpada zato što je usvojen amandman 17. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odvija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. amandman 26 po dijelovima. Prvi dio, koji je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 33. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zajedno ćemo glasati o amandmanima 41, 42 i 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 45. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sada glasimo o amandmanu 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Glasujemo o amandmanu 49 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 51 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52 tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53, 54, 55, 56, 56. Identični sud Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman 59. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. O amandmanu 60 imamo zahtjev za usmenim amandmanom sa strane socijalista. Ima li e, protivljenja tomu? Trebamo četiri člana koji se tomu protive, kako bi protivljenje bilo valjano. Dobro, možemo glasovati onda. Glasujemo o amandmanu 60 e, sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 64, 65, 66 isti su. Tko je za ove amandmane? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 69, tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. 69. amandman. Provjera. Allora, abbiamo tre e in più. Imamo tri člana EPP-a viška i jednog socijalista viška, izgleda. Jedan je član EPP-a viška. Dobro, zatvaramo glasovanje.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 suzdržani, odbija se. Amandman 78, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79 i 80, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81 i 82 jednaki su tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. se ne razmatra. Glasujemo o amandmanu 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 83. Po dijelovima. Glasujemo o amandmanu 89 sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasujemo o amandmanu 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Glasujemo o amandmanu 90. Tko je za? Protiv? Provjera. Imamo jednog socijalista i demokrata Viška. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 88. Tko je za? Amandman 88. Protiv? Suzdržani? Odbija se. U redu provjerit ćemo amandman 88. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na uvodne izjave. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj pet, Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj... Provjera amandmana broj 6. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Oprostite, molim vas ponovno podignite ruku. Amandman broj 8 tko je za? Broj 8 je li odbijen? Moramo glasovati o amandmanu broj 7. Amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Imamo jednog socijaliste demokrata viška. Hvala, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman broj 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 13, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. A sada imamo zahtjev socijalista da imamo kratku stanku prije konačnog glasovanja. Ne? Dobro, onda možemo sada e, održati konačno glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se.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 izvješću gospođe Anten o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihov uvoz u Uniju. Započinjemo s glasovanjem. Amandman broj 57. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 58, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 6 je povučen. Amandman 60. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman broj 61, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman broj 7 je povučen. Amandman broj 63 izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. je povučen. Amandman 64. tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman broj 64. Abbiamo un socialista di troppo. Imamo jednog socijalista viška. U redu zatvaram glasovanje. Usvaja se. Aman broj 8 je povučen. 65. amandman izvjestitelja koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 9 i 10 su povučeni. Amandman broj 11 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 66 tko je za, protiv, Suzdržani odbija se. Amandman broj 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 71. Provjera. Izvjestitelj traži provjeru o amandmanu broj 70. Evo provjere. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj tri. Tko je za? Kompromis broj 3. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 70 i 78 glasujemo skupno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 79 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. To nije moguće zamisliti. Amandman broj 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Oprostite, možda imamo problem. I'm going to explain the problem. Eh, e in italiano perché... Objasnit ću vam problem i to na talijanskom jeziku. Mi zapravo imamo jednog člana odbora koji nema karticu i sada glasuje jednostavno eh, označavanjem eh, plus ili minus, oznakom plus ili minus. Ali kad smo provjerili prethodnu točku, došli smo do izjednačenja glasovanja. 33 glasova bilo je za, glasa bilo je za i 33 protiv. Dakle, kod elektroničke provjere nismo imali glas kolege Macuronisa, ali on je glasovao za. I zato, e, da, izvolite gospodin Grote. We are voting here. Ovdje glasujemo već sat vremena, odnosno već 30 minuta i mislim da je moguće uzeti e, kartice za glasovanje iz ureda ili negdje drugdje, jer ako krenemo sa ovakvom praksom, na koncu ćemo imati kaos. Na vama je da odlučite. Capisco cosa dice il Razumijem što e, kažete kolega Grote, ali od samog početka nam je rekao da nema glasačku karticu i zato rukom daje znak, tako da do sada to nije bilo toliko bitno. Pozivamo ga da odmah ode po svoju glasačku karticu jer je jasno da nas time stavlja u nezgodan položaj. Ovaj ovo glasovanje bit će valjano, ali tražimo od njega da odmah ode po karticu kako bi kod e, budućeg glasovanja mogao sudjelovati u elektroničkom glasovanju. Nastavljamo s glasovanjem. Dobbiamo votare l'emendamento 15. Moramo glasovati o amandmanu broj 15. Ko je za? Amandman 15. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 16. Ne razmatra se. U redu, glasujemo o amandmanu broj 16. 16. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 80 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 17 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. je povučen. 82. Amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, possiamo... Jeste li svi glasovali? Možemo zatvoriti glasovanje. Odbija se. Amandman broj 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je rezultat isti kao i prije, ali i sad ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Imamo jednog zastupnika socijalista demokrata Viška. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 20. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman broj 86 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 4 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo skupno o amandmanima 93 i 94. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Odbijaju se. Amandman 95 96. M blok. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. M blok. Amandmani 97, 8, 9 i 100. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 101. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 102 i 103, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 105. Glasujemo skupno zajedno sa 106, 7, 8 i 109 amandmanom. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman 110. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 111 i 112. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman broj 114. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 115. Ko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 122. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 123, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Nećemo glasovati o amandmanima 124, 125, 126. Idemo na amandman broj 27, e, to su dodaci izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 130. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 131. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 133. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 31. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 33, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 34, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kupno glasujemo o amandmanima 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45. Da, 45 ulazi u ovaj skup amandmana. Da, 45 ulazi u ovaj skup. Tko je za? Protiv? Sustržani? Usvaja se. Amandman broj 135. Tko je za? Protiv? Sustržani? Usvaja se. Amandman broj 136. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman broj 137 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave. Amandman broj 1 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasujemo o kompromisu broj 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 2 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman broj 3 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Am, sada uvodna izjava broj 16, amandman broj 4 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 55 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 56 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada imamo konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvaja se. al collega Dan. Čestitam kolegi Dantenu. A sada idemo na glasovanje o 12. točki na dnevnom redu. to je zabrana ribolova lebdećim mrežama. Izvjestitelj je gospodin Afronte. Glasujemo skupno o amandmanima broj 19 i 20. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 7 i 57. Identični si o njima glasujemo zajedno. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandmani 8 i 59 glasujemo skupno tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj, kompromis broj 1, tko je za kompromis broj 1, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 2. Kompromis broj 2 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na kompromis broj 2. A. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasujemo kompromisu 2b. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanima 11, 64, 65, 66 i 67 skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvajaju se. Amandman broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 14 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 16. Tko je za? Oprostite, moramo se vratiti korak natrag. Mm, rekli smo mi da trebamo glasovati o amandmanu broj 15. Dakle, sada glasujemo najprije o točki B i C amandmana broj 15, tu je definicija lebdećih mreža. Amandman broj 15, glasujemo o točkama B i C, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo amandmanu broj 16. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 17 i 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Glasujemo kompromisu broj 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o uvodnim izjavama. Amandman broj 22, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 23, tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Jesmo li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 24. Tko je za? Amandman broj 24. Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandmani 26 i 27. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman broj 28 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30 za? Protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za kompromis broj 4? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 32. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 1 se ne razmatra. Glasujemo o amandmanu broj 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na amandman broj 40. Tko je za? Amandman 40. Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandmani 43, 44. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Odbijaju se. Amandman broj 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu broj 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 51. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Provjera. Pozivam sve da dižete e, ruke. Jasno mi je da ste umorni, ali to je potrebno. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 55, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje. E, predsjedniče, kod amandmana broj 60, nismo glasovali o drugom dijelu amandmana. To je bilo izvan kompromisa. Evo, dozvolite mi samo da pronađem amandman broj 60. Thanks.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Bravo, kolega Kaputo. Konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Čestitam izvjestitelju. Con questo abbiamo finito le votazioni. Time smo zaključili glasovanje i možemo prijeći sada na 13. točku dnevnog reda. Poštovani kolege i kolegice, nastavljamo s našim sastankom. Stoga pozivam one koji žele napustiti salu da to učine brzo kako bismo mogli nastaviti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. To je točka broj 13. Dear colleagues, Uvaženi kolege, sljedeća točka na dnevnom redu tiče se rezerve za stabilnost tržišta i kao što vam je poznato, primili smo više od dvije stotine amandmana. Odmah krećemo sa izlaganjem izvjestitelja. Gospodine Belet, možete iznijeti e, svoje napomene vezano uz razmatranje amandmana. E, prije nego što Ivo krene, uvaženi kolege, gospodine Fronte, nastavljamo sa sastankom. Hvala. Ivo, izvoli. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem e, svima na amandmanima, pažljivo smo ih proučili. Već je 17.30, e, ne vjerujem da ću se moći osvrnuti na sve te amandmane, moje ispreke zbog toga. Usredotočit ću se na one koji su bili najkontroverzniji ili koje smo smatrali najvažnijima. Ako imate kakvih pitanja, ne oklijevajte. Ono što znamo, prva točka koju ne smijemo zanemariti, jest da e, velika većina E, jest za rezervu za stabilnost tržišta zato što je to od ključne važnosti za budućnost. Naravno, mišljenja se razlikuju vezano uz modalitete i narav same provedbe. Također, e, mišljenja se razlikuju i E, uz e, datum početka provedbe. Neke države članice se zalažu za 2017. Druge države članice su za prijedlog komisije, dakle početak 2021. A neki smatraju da bismo trebali početi još i kasnije. Ja sam uvjeren, e, uvaženi kolege, da ćemo tijekom rasprava i pregovora pronaći rješenje za ovaj problem. Usredotočimo se sada na jedan drugi aspekt, a to je mjera odgode u prodaji neki kolege zapravo žele da se ove odredbe trajno uklone. Međutim, dozvolite da sažmem i kažem da većina kolega zapravo daje prijedlog da se one odmah ugrade u rezervu za stabilnost tržišta. Naime, nekoliko je skupina koji žele da to bude sastavni dio NSR-a. Mislim da se većina nas može složiti da je važno pobrinuti se da um, odgoda u prodaji ne dovodi do nepotrebnog i neželjenog narušavanja tržišta e, ako se e, zapravo vrate na tržište i na dražbu 2019. ili 2020. godine. Dakle, to treba riješiti. E, pojavljaju se i pitanje nedodjeljenih kvota, dakle kvota koje nisu bile dodijeljene na kraju razdoblja primjerice e, nisu bile dodjeljene niti prilikom zatvaranja poduzeća. To je možda pitanje za komisiju, budući da nisu svi klubovi zastupnika jasno izrazili svoje mišljenje o ovom pitanju. Zbog toga zapravo možda trebamo ovo pitanje uputiti komisiji, jer komisija se tim pitanjem nije pojedinačno bavila i možda bi nam oni mogli objasniti na koji način bi se zapravo te nedodjeljene kvote trebale rješavati na najbolji mogući način. Dozvolite da prijeđem na e, izazov izmještanja emisija CO2 neki kolege kažu da je to nešto za što smo se već pobrinuli za razdoblje do 2020. godine da postoji dovoljan broj jamstava, međutim čuju se i glasovi koji ukazuju na to da moramo komisiji poslati jasan signal, primjerice prijedlozi od ALDE, od EKR-a, EFDD-a, EPP-a, e dakle većine klubova zastupnika. Ja sam u svojem izvješću predložio da se bavimo tim pitanjem ne samo u uvodnim e, izjavama, već isto tako i u samom tekstu e, članaka dokumenta kako bi se pojaslao e, snažan signal i komisiji vijeću. Svi znamo da će sutra naše kolege u odboru ITRE glasovati o svojem mišljenju. Kolege iz ITRE-a su zapravo dvije velike, odnosno tri velike skupine i E, razgovarale su i dogo, nadamo se dogovorile se o kompromisu e, vezano uz izmještanje emisija CO2 kojim bismo se mi možda mogli e, inspirirati. Dakle, možda bi se do kompromisa moglo doći u odboru ITRE. Još jedan važan element su neizravni troškovi za poduzeća i na koji način ih kompenzirati. Mislim da moramo raspraviti o prijedlozima vezanima uz postojeće nacionalne mehanizme kompenzacije za troškove izmještanja emisije CO2 koji već postoje. Trebali uskladiti te instrumente na europskoj razini, trebali uvesti nekakav europski mehanizam. E, SND i EPP su poslali amandmane koji zapravo idu u tom smjeru. Svi znamo i komisija će to potvrditi da je to nešto što zapravo ne potpada pod prijedlog komisije, ali to nipošto ne znači da mi to pitanje trebamo zanemariti, upravo suprotno. Stoga predlažem da se pozabavimo tim pitanjem eksplicitnije i specifičnije e, u člancima koji će se e, odnositi na reviziju sustava ETS-a. Dozvolite također da kažem nešto o inovaciji, odnosno o prijedlozima inovacija. Mnogi su kolege u amandmanima govorili o pitanju financiranja industrija koje su visoki potrošači energije, a vezano uz emisije CO2. Ja predlažem da se koriste e, prihodi e, otpuštanja oko 30 milijuna, e, kvota u vrijednosti od 30 milijuna, neki kolege predlažu 40 milijuna. Naravno, ostavljamo otvorenim izvor sredstava, dakle, otkuda će novac doći i koji su točno modaliteti financiranja. Međutim, neki klubovi zastupnika E, zapravo govore o postojećem mehanizmu i o njegovoj obnovi. Ja predlažem da se tu nastavi s dijalogom. Naime, jasno je da postoji podrška u ovome odboru da e, u ovome odboru postoji podrška za uspostavljanje fonda za e, istraživanje i razvoj, samo zapravo treba vidjeti kako bi se takav fond financirao. Ono što je važno jest među ostalim postaviti e, prag za MSR. Um, predlažu se zapravo dva smjera. Neki kolege bi željeli biti stroži, drugi smatraju da treba malo olabaviti situaciju. Na primjer, francuska kolegica Françoise Grostet uh, predlaže da se unese strukturna e, promjena u u mehanizam aktiviranja i e, također e, bi nam komisija mogla pomoći s ovime u vezi kako bismo pokrenuli stvari i kako bismo dobili dodatni savjet od njih. E, još jedna važna stvar je revizijski stavak. Naime, u ovom odboru posloji, meni se čini konsenzus da bi do revizije trebalo doći u kraćem roku, dakle brže. Evo ovo su nekakve moje uvodne napomene, a naravno otvoreni smo za dijalog i za prijedloge koje bi eventualno kolege željeli iznijeti. Kolege izvjestitelji, Matijas Gost. Hvala lijepa kolegi Beletu na jako dobrom pripremnom radu. Kreirana je jako dobra atmosfera toga smo već bili svjedoci e, što se tiče reforme sustava trgovanja emisijama, mislim da su stvoreni dobri preduvjeti. Kao izvjestitelj u Sjeni, u ime socijalista smatram da je 2017. dobro polazište. 2021. E, bila bi prekasno i onda bismo bili izloženi opasnosti da certifikati koje smo odgodili e, uđu u treću fazu i onda ćemo ponovno imati probleme. E, zato smatramo da je 2017. dobra godina za to. Postavlja se pitanje što sa odgođenim certifikatima. E, trebaju li se izravno uvesti u sustav ili izbrisati. Ja sam za to da se izbrišu, o tome smo razgovarali s Itreom i drugima i dalje ćemo razgovarati i o tome kako bi mogao izgledati kompromis na koncu. Ja se dakle zalažem za to da se ti certifikati izbrišu, a ne da se ponovno uvode u sustav. Osim toga, pitanje graničnih vrijednosti. Komisija e, predlaže da se definiraju gornja i donja granica. Općenito gledano smatramo da je taj prijedlog dobar. Ja sam kao izvjestitelj za backloading uvijek e, zahtjevao taj e, sustav. Smatram da nam je potreban dinamičan, a ne statičan sustav. Sustav je prije bio statičan sa rezervom za stabilnost tržišta sustav za trgovanje emisijama konačno postaje dinamičan. E, to je ono što trebamo. Moramo imati gornju i donju granicu. E, donja granica od 400 e, milijuna je po mom mišljenju previsoka, trebamo imati 300 milijuna vrijednosti certifikata, a što se tiče povećanja kvote, podnio sam amandmane, umjesto 12% koji su ondje navedeni e, trebalo bi stajati 20%. E, što se tiče definiranja viškova, e, smatram da trebamo imati x-1, to znači da uvijek trebamo promatrati što je bilo u protekloj godini. Vidjeli smo kako stvari izgledaju u gospodarstvu. Ekonomska kriza je uzrok krize sustava trgovanja emisijama. Brže bismo reagirali da smo imali kraće razdoblje. Ako imamo dvije godine, vrijeme reakcije nije tako brzo i zato je moj prijedlog da to bude jedna godina. E, što se tiče rasprave o takozvanom e, isticanju ugljika, e, ovdje razgovaramo o tom pitanju e, i ja smatram da je to nešto što sad ne trebamo mijenjati. E, smatram da rezerva za stabilnost tržišta nije pravo mjesto za razgovor o tome. O tome se razgovara u svezi sa sustavom trgovanja emisijama. Međutim, ako je to kolegama potrebno kako bi na koncu iznašli kompromis, to je jedno drugo pitanje. Ja ću biti zadnji koji će se tome usprotiviti kada se radi o reformi sustava trgovanja emisijama. E, mislim da bi bilo pretjerano kada bismo to sve definirali u jednom članku. E, čini mi se da bi bilo pogrešno i o takozvanom isticanju ugljika razgovarati u ovom kontekstu. To su osnovne e, teme. Smatram da je mogući dogovor. Određene skupine u parlamentu pokazale su da su spremne na određene pomake E, nemamo više one koji su e, spremni stvari blokirati i razlike eventualno postoje u brzini. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Beletu na njegovom doprinosu. Smatram da je stvorena dobra podloga i osnova za dalje. E, tu sam pozitivan, smatram da će na koncu rezultati biti dobri. A u prosincu sljedeće godine kada budemo u Parizu i kada budemo razgovarali o budućem e, sporazumu o klimatskim promjenama. E, mislim da e, ćemo do tada uspjeti ostvariti veliki korak prema naprijed sa rezervom za stabilnost tržišta. Kolega kaže da postoje i alternative u odnosu na trgovinu emisijama. Naravno da postoje alternative. Alternative... E, veliki broj je različitih poreznih sustava, 28 različitih poreznih sustava e, i onda naprosto puštamo e, sustav trgovanja emisijama da pluta, onda ljudi postanu kreativni i sustav ne funkcionira nego se uruši to onda nije sustav koji nam treba. Mi smo donijeli odluku za ovakav sustav, za sustav trgovanja emisijama. Državama, članicama mogu preporučiti da ne uvode neki dodatni porez na CO2. Jedan zakonodavni instrument je dovoljan u ovom području. Uvijek sam govorio da na jedinstvenom e, tržištu trebamo imati jedan ovakav instrument koji se lako može preraditi. kod svih kolega vidio sam da postoji volja da se ide u tom smjeru. Još jednom zahvaljujem kolegi Beletu na sjajno obavljenom poslu. Hvala vam lijepa. A sada za EKR. E, gospodin Duncan. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, moj naklon gospodine Belet, ovo nije bio pošto lak posao. Broj amandmana je i tekako veliki izazov. Prema prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni mislim da možemo zaključiti da idemo u pravom smjeru i da ćemo uspjeti pronaći kompromis vezano uz najvažnija pitanja. Samo nekoliko napomena što se tiče datuma početka. Mislim da i unutar kluba zastupnika postoji čitav raspon mišljenja, međutim nekako sada primjećujem da je sve veća sklonost prema 2017. Što se tiče mjera odgoda u prodaji. E, mislim da je veća sklonost premještanju u rezervu za stabilnost tržišta neko e, trenutačnom ukidanju. Što se tiče takozvanog istjecanja ugljika, e, trebao bi biti ostvaren napredak kako bismo bili sigurni da imamo rješenje u slučaju da dođe do toga problema. Dakle, trebali bismo znati kako bi to izmještanje emisija CO2 izgledalo i kako bismo na njih reagirali. Hoće li to biti u uvodnim izjavama ili u samom tekstu jednog od članaka, nešto o čemu se treba naknadno donijeti odluka, ali na to se svakako treba osvrnuti. Dozvolite također da podsjetim da smo u pomalo nezgodnoj situaciji kada se radi o cijenama nafte. Naime, većina e, onoga što sada možemo vidjeti jest da su cijene nafte vrlo niske i da neće rasti u skorije vrijeme. A to je nešto što će otežati zapravo rađanje mehanizma rezerve za stabilnost e, e, tržišta. Ali mislim da smo ipak u poziciji da ostvarimo određeni napredak neovisno o tome što se događa u odboru ITRE. Iako ja moram priznati da se nadam da ćemo uspjetno, uspjeti zajedno krenuti naprijed. Mislim da sada imamo jedinstvenu priliku, a to je korištenje rezerve za stabilnost tržišta. Ako to ne profunkcionira na način na koji to želimo, mislim da Europska unija zapravo neće imati rješenje i da ETS neće moći funkcionirati u takvom disfunkcionalnom svijetu. Dakle, mislim da je to velika prilika. Znam da je već prilično kasno i da smo mnogo radili umorni Nismo, ali siguran sam da e, možemo ostvariti napredak. Hvala. Gospodin Gebrandi. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, neću ponavljati što su e, moji kolege već rekli. Ali mislim da je vrlo jasno da se sve snažnije krećemo u smjeru postizanja zajedničkog stajališta klubova zastupnika u ovom domu i ja sam optimističan da ćemo u konačnici uspjeti doći do snažnog stajališta Europskog parlamenta, posebice kad vidim što se događa u odboru ITRE i činjenice da je glasovanje na rasporedu sutra ujutro. Vidimo da će čak i odbor ITRE osnažiti, dakle ići u smjeru osnaživanja prijedloga komisije i ići prema ambicioznijem stajalištu. Ako e, tome dodam i razvoj događaja u samome vijeću, onda moram reći da sam prilično siguran da je Europska unija odlučna u svojoj namjeri da osnaži sustav ili možda bolje da to drugačije formuliram i kažem da je spremna popraviti sustav. Moramo biti iskreni, to su još uvijek prilično skromni popravci sustava, e, zato što i najambicioznije ideje, ako se usvoje, dakle vezano uz rezervu za stabilnost tržišta, i dalje ćemo imati vrlo skroman sustav sa skromnim e, rokom reakcije i prilično skromnim postotkom kvota koje su izvađene iz sustava i prebačene u rezervu ili obrnuto. E, to dakle neće biti konačni popravak sustava, ali nadam se da ćemo u kratkom roku uspjeti postići dogovor i sa vijećem. Hvala vam lijepa, gospođa Kilonen. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Uvaženi kolege, kao prvo, mnogo hvala gospodinu Ivi Beletu na određenom poslu. Sigurna sam da možemo doći do zajedničkog stajališta. Iskreno u to vjerujem. Za nas je veliko pitanje oduvijek bio datum početka rezerve za stabilnost tržišta i mi smo snažno podržavali 2017. To je još uvijek slučaj. Ako se želimo pobrinuti da rezerva za stabilnost tržišta sustava ets funkcionira u potpunosti, onda se moramo pobrinuti da se datum početka primjene pomakne i da odaberemo skoriji datum. Ja sam sigurna da postoji e, pametan, razuman odabir koji bi mogao ukloniti određene nesigurnosti koje postoje sa gledišta zaštite okoliša, ali isto tako i sa gledišta industrije. Već je kasno i ne bih željela držati predavanja političke naravi. Želim samo reći da ćemo i dalje raditi sa e, izvjestiteljem. E, izvjestitelji u Sijeni sjajno surađuju i sigurna sam da ćemo doći do zajedničkog stajališta. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Bas Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Također zahvaljujem i vi Beletu na sjajno obavljenom, poslu. E, prisjećam se rasprave koje smo vodili o mjerama odgode u prodaji prije tri godine. Možda ćemo sada uspjeti postići jedan širi konsensus da se nešto mora dogoditi. I nadajmo se da ćemo to uspjeti formulirati na jedan pozitivni način sada kada je većina ljudi svjesna da ETS zapravo ne polučuje rezultate koje bi trebao e, polučiti, a to je stimulirati lokalno gospodinu gospodarstvo da se odmakne od fosilnih goriva. Ono o čemu ovdje raspravamo je naravno jedna zakrpa, popravak e, koja je nužna, ali istovremeno to je vrlo skromna zakrpa neće nam pomoći da riješimo glavne probleme i mislim da je upravo zbog toga komisija oduvijek naglašavala da se zapravo radi o prvom koraku nakon čega treba uslijediti jedna temeljita reforma ETS-a. I to je ono što mi je drago vidjeti. Drago mi je zapravo vidjeti da postoji nekakvo zbližavanje mišljenja vezano uz pričuve za stabilnost tržišta, ali nakon toga zapravo treba vidjeti na koji način ćemo strukturno osnažiti ETS i kako ćemo pristupiti reformi. Mislim da je to ključna rasprava koju će trebati održati i ja se nadam da ćemo ovaj skromni popravak moći odraditi što je prije moguće. Imamo ogroman e, višak kvota, to će doći do 2,5 milijarde viška kvota, to je ogroman višak. Dakle, moramo nešto učiniti po tom pitanju. Prijedlog da se to odmah prebaci u rezervu je vrlo skroman prijedlog. Ja mislim da zaista trebamo izbrisati jedan značajan dio zato što nam još uvijek ostaje dovoljno viška e, da to uzmemo u obzir, čak i ako na primjer izbrišemo 1,4. Mislim dakle da se radi o skromnom prijedlogu, ali veselimo se. Samo nekoliko riječi o ovom izmještanju emisija CO2. To je naravno rasprava koju industrijski lobby gura u prvi plan kao jedan od najvećih strahova s kojim se suočavamo. Oni se toga boje već deset godina. Mislim da vas ne trebam podsjećati da od e, kraja druge faze, dakle od 2012. godine Europska komisija pažljivo prati to pitanje i pokazalo se da apsolutno nije došlo do izmještanja industrije, odnosno emisija CO2 e, zbog e, ETS-a i e, situacija je sasvim jasna. E, zaključci vijeća iz listopada prošle godine kažu da izmještanje emisija CO2 jest tema koja će biti sastavni dio pregovora i nakon 2020. godine izgleda da to nije dovoljno. Industrijski lobby ponaša se tipično, žele sve više, više i više i e, ja samo želim upozoriti kolege da nije dobro da slijepo slijedimo smjer koji nam diktira taj lobby, zato što kad napravimo jedan korak, oni će tražiti da napravimo još nekoliko. Oni na kraju nikada ništa ne prihvate, uvijek tvrde da oni ne trebaju plaćati za onečišćenje, ali mislim da se svi ovdje slažemo da se moramo pomaknuti prema sustavu u kojem onečišćivač plaća. To je ono što mnogi političari e, često naglašavaju, ali kada se to treba pretočiti u nekakve konkretne prijedloge, onda o tome više nema zbora. Želio bih također istaknuti jedno od pitanja koje je važno za unapređivanje ove rasprave. Ako industrija inzistira na izmještanju emisija CO2, mislim da onda trebamo raspravljati o nedostatku prelaska na druga goriva unutar Europske unije. S obzirom na cijenu ugljena, s obzirom na cijelu nafte, govorimo o cijenama iznad 50 eura. Čak i ako osnažimo prijedloge, nećemo doći do onoga što želimo. Dakle, i dalje ćemo imati taj problem nedostatka promjene u korištenju goriva. I svi znamo da svaka novo izgrađena e, termoelektrana na ugljen, primjerice, nas e, koči u mjestu, drži u mjestu sljedećih 40 godina. I mislim da je upravo korištenje ugljena kao e, pogonskog goriva unutar, na primjer, E, postrojenja za proizvodnju energije, e, nešto što se treba uzeti u obzir i to je pitanje koje se, na koje se trebamo osvrnuti unutar reforme ETS-a. Ja se e, veselim raspravama vezanima upravo uz ove teme, kako sa Ivom, tako i sa izvjestiteljima u sjeni, ali mislim da je pitanje nedostatka prelaska na druga goriva jednako važno kao i pitanje izmještanja emisija CO2. E, hvala lijepa. Sada u ime FDD-a Eleonora Rebi. Zahvaljujem predsjedniče, također zahvaljujem izvjestitelju na određenom poslu, zato što je pokušao naći e, zajednički kompromis kako bismo došli do zajedničkog teksta. Međutim, mi smatramo e, da capital trade nije najbolji mehanizam e, za tranziciju ekonomije prema proizvodnji sa manjom količinom emisije CO2. Zato mislim da MSR ne bi mogao biti način na koji ćemo e, prijeći preko sustava razmjena kvota stakleničkih plinova. Imali smo bilateralne sastanke sa mnogim predstavnicima industrije. Smatramo da stabilnost cijene CO2 je osnovna pretpostavka za poticanje tehnoloških investicija. To je uvjet koji nećemo morati zagarantirati niti stvaranjem MSR-a bit će nemoguće zagarantirati stabilnost tržišta, a to je uvjet koji nijedno financijsko tržište želi, jer mi želimo bolju koordinaciju među raznim platformama za razmjenu na međunarodnoj razini. Marginalni troškovi eh, kao, koji bi imali Indija, Kina i Brazil u procesu smanjivanja emisija stakleničkih plinova dovelo bi do ubacivanja na tržište velike razine kvota i tako bi se smanjila cijena, prosječna cijena po toni. Mislim da bi se sustav ETS trebao zaključiti trećom fazom. Nakon toga trebali bismo imati druge instrumente koji će pokazati da staklenički plinovi nisu usluge ili roba i zato im po našem sudu treba dati političku cijenu do 2020. moramo i dalje nastaviti raditi e, sa trenutnim sustavom, ali možda bi bilo bolje e, da rokovi budu nešto ranije kako bismo zagarantirali stvaranje rezerve i stvaranje uvjeta na tržištu koje će nam omogućiti bolju proizvodnju. Ako želimo zagarantirati kvalitetnu cijenu CO2, moramo smanjiti dostupnost kvota u rezervi i izbjeći stavljati na tržište kvote backloadinga koji bi na kraju treće faze doveli do novog pada cijena kao što se već dogodilo čini mi se da u amandmanima kolega iz drugih klubova možemo vidjeti da je smjer upravo ovaj koji sada vidimo. Čini nam se da e, se želi krenuti od rezerve i od zarade od prodaje kvota u rezervi kako bi se time financiralo izmještanje industrije. Investicije bi trebale ići u ona postrojenja koji mogu postići razinu emisije e, koja će ih e, isključiti od rizika delokalizacije kako bi se mogli, e, mogli izbjeći financiranja projekata koji nemaju dodatnu vrijednost što se tiče emisija. Trebamo doći do sporazuma kako financiranja iz rezerva budu uključena i pitamo se sada kako doći do uključenja na tržište, a da ne ispustimo iz vida e, cilj da cijena CO2 mora biti primjerena, a moramo i postići glavni cilj, a to je smanjenje emisija. Hvala. Uh, uh, e, sada ćemo žuti izlaganje različitih članova odbora e, Peter Lize. Hvala lijepa. E, zahvaljujem i Beletu. ovo doista nije lak zadatak. Smatram da je dobro obavio posao. E, slažem se s onim što je rečeno. Iako postoje različita stajališta i mišljenja, ipak je došlo do određene konvergencije. E, postoje amandmani o kojima će se razgovarati sutra na odboru za industriju. Drugo pitanje je pitanje certifikata koji E, će se izuzeti, a ponovno će ući u sustav 2019. Slažem se sa povjerenikom Kanetijem e, koji kaže da sada trebamo instrumente za stabiliziranje, a 2019. E, kada se ponovno unesu certifikati, to će ponovno dovesti do pada cijena. To će dovesti do zbrke. E, situacija je onako teška. E, sedam država članica donijele su nacionalne mjere. Moja zemlja, e, Njemačka, donijela je određene mjere, tu sam ja vrlo kritičan, jer smatram da pomoću nacionalnih mjera nećemo riješiti ovaj problem. će sutra dva prijeporna kompromisa, međutim, kod oba se radi o tome da kvote ulaze u rezervu. E, pučani je CR i tu postoji e, razlika e, što se tiče korištenja certifikata. Možemo raspravljati o tome na koji način će se oni koristiti, ali to je nešto što moramo dopustiti industriji. Ono što nam je potrebno su tehnologije za klimatske prihvatljivu proizvodnju i tu možemo pružiti svoju potporu. To onda može biti pravi kompromis. E, što se tiče startnog datuma, o tome ponovno moramo diskutirati među pučanima. E, nemamo definitivno stajalište. Ja se zalažem za 2017. E, ponovno sam dobio jedan e-mail, to možda e, neće ostaviti dojam na sve, ali to je iz e, ureda kancelarke i stajalište je da to treba biti 2017. Ja to smatram da je to ispravno. Ako smatramo da je ovo instrument koji je dobar, onda ga trebamo što prije početi primjenjivati i na taj način izbjeći nacionalne mjere koje dovode do narušavanja tržišnog natjecanja. E, I zadnja stvar, moramo jasno reći nešto o takozvanom isticanju ugljika kako bi postojala sigurnost u planiranju. Zahvaljujem kolegi Groteu što je signalizirao da postoji spremnost za kompromis. E, međutim, pučani nisu zadovoljni sa takvom uvodnom izjavom, posebno na plenarnoj sjednici. Ono što nam je potrebno je jedan članak u kojem postoji jasan znak za industriju s obzirom na situaciju nakon 2020. Zašto? Tu mora postojati određena motivacija. Trgovanje emisijama treba potaknuti e, investicije lokalne investicije u inovativne tehnologije. Ne smijemo kažnjavati industriju. Moramo nešto učiniti da e, se poveća cijena. Međutim, oni koji ispunjavaju mjerila, oni su ti koji su investirali i zato ih e, trebamo zaštititi od određenih opterećenja i zato smo mi e, kao e, pučane glasovali za strategiju koja se odnosi na isticanje ugljika do 2020. i zato je jako važno da razmišljamo i o razdoblju nakon 2020. Hvala. Hvala lijepa sada gospođa nibska panje Višnjevska. Zahvaljujem. E, poštovane dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege, što se tiče amandmana, većina njih usmjerena je na to da utječe na cijenu e, kvota i to što prije na način da se automatski uvode kvote koje su ranije bile povučene i tako dalje i tako dalje. Postoje i neke druge ideje. Primjerice, interakcija emisijskih standarda, to bi bila jedna novina u sustavu trgovanja emisijama. Postoje određeni prijedlozi koji su neutralni sa aspekta e, industrijskog sektora i kućanstava. Istodobno govorimo o gospodarskom oporavku i ponovnoj industrializaciji. U planu investicija koji je predstavio gospodin Juncker govori se i o tome. Međutim, 2012. komisija je podnijela i izradila jedan plan čiji je cilj bio zaustaviti nepovoljna kretanja. Vijeće je prihvatilo taj plan. Međutim, e, sama praktična provedba još uvijek ne funkcionira. U svojoj komunikaciji komisija je konstatirala da udio industrijske proizvodnje ima pad od 30%. Kretanja su upravo suprotna od onoga što se željelo ostvariti i što je bilo prognozirano. Cijena energije nije jedini čimbenik kada govorimo o tržišnom natjecanju i konkurentnosti. E, međutim, e, prijedlozi koji se odnose na e, sustav trgovanja emisijama mogu imati utjecaj na konkurentnost. To može dovesti do smanjenja naše konkurentnosti zato smatram da bi se prijedlog trebao odbiti. Međutim, ako se usvoji, onda treba biti e, sastavni dio sveobuhvatnije reforme e, sustava trgovanja emisijama i to treba biti povezano i sa takozvanim isticanjem ugljika, a posebno što se tiče onih država članica koje žele ostvariti veća ulaganja. Postoji i mogućnost korištenja kvota za investicije u određene industrijska rješenja. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Vastete. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i ja čestitam kolegi Beletu zato što je zaista odradio e, veliku stvar na jednom vrlo složenom i vrlo osjetljivom e, predmetu. Znam da nemamo mnogo vremena, ali mislim da si E, treba čestitati na ovom određenom poslu. Čak i ja koja ponekad imam pomalo drugačija stajališta, želim podsjetiti da e, ovu pričuvu ne možemo uopće niti zamisliti ako ne uzmemo u obzir posljedice koje bi mogla imati i na određene gospodarske grane. E, znam da kolege kažu da su kompanije zagađivači i da moraju za to platiti i tako dalje, ali mislim da ih ne treba gledati isključivo kao one koji one čišćuju, već i kao one koji otvaraju radna mjesta i važno je to ne izgubiti iz vida. Što se tiče startnog datuma, hoće li to biti 2017. ili 2020. ili 2021. Meni se čini da kvote na koje industrije imaju pravo, a koje s godinama automatski linearno padaju i zbog eh, korektivnog eh, transsektorskog faktora samo su jedan od elemenata cijele strukture. Postoje sektori kao što je primjerice metalurgija koje bi mogla osjetiti posebne posljedice zbog eh, ovih koraka i tome posebice brine. Što se tiče praga, bilo minimalnog, bilo maksimalnog, mislim da mora odgovarati ravnoteži kvotnog sustava, a da istovremeno nema negativnog učinka na e, gospodarske subjekte. E, I na kraju treća stvar i posljedna stvar koju želim reći. Dajem podršku većoj fleksibilnosti e, same pričuve kako bi više uzimala u obzir gospodarske promjene i mislim da je brza, skora e, revizija e, pričuve, dakle brža od one koju predlaže komisija, svakako nešto što bi trebalo odraditi. Evo to je to gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. Sada gospodin Balco. Hvala lijepa. Iz ovog izvještaje razvidno je koliko malo manevarskog prostora imamo na raspolaganju. Cilj ove reforme je smanjiti emisije CO2. I potaknuti investicije. Međutim, Nakon 2020. E, potrebno je potražiti neka druga rješenja, a ne e, e, dopustiti izmještanje ugljika. U uvodnoj izjavi 3b stoji da u učinkovitim sustavima ne smiju postojati ograničenja. Postoji amandman kojim se ukida ovaj uvjet, a u tekstu je navedeno da 100% besplatnih kvota treba biti dodijeljeno tim industrijama. To je druga krajnost e, koja praktički znači da se e, prihvaća status quo. E, jedan primjer je industrija čelika. Možemo prihvatiti i uzeti u obzir e, stajališta lobista. Međutim, ako se zatvori e, čeličana, gube se tisuće radnih mjesta. Uz pravu tehnologiju poduzimaju se investicije koje mogu dovesti do povećanja učinkovitosti. Međutim, Najučinkovitiji sustavi bi trebali koristiti najnoviju tehnologiju. To je međutim nešto što je nemoguće u ovom trenutku i zato ne trebamo ovdje e, formulirati ovaj zahtjev koji se odnosi na najučinkovitije segmente industrije. Bilo bi pošteno sugerirati da je potrebno poduzimati mjere kako bi se poboljšala učinkovitost. Ukoliko se poduzmu te mjere, onda bi se uvjeti mogli ispuniti i nakon 2020. pa bi se moglo izbjeći e, preseljenje industrije koje dovode do velikih emisija u druge zemlje. Ukoliko e, sve to povežemo sa uvjetom da je potrebno ostvariti maksimalnu učinkovitost, vrlo su male mogućnosti da će se to ostvariti. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, izvolite. Ankio. Gospođa Gardini, izvolite. Zahvaljujem. Također čestitam gospodinu Beletu zato što se on pozabavio vrlo kompleksnim pitanjem do nekih rezultata dolazimo s velikim naporom. Mislim da bismo mi kao parlament trebali neke stvari postaviti kao uvjete, kao nešto o čemu nećemo pregovarati. Već smo to vidjeli u prošlom sazivu. Radi se o sektoru e, o kojemu trebamo ponovno razmisliti općenito. Kad govorimo o ETS-u, to je sustav e, koji nije funkcionirao sada ga popravljamo samo privremeno. Dakle, bolje je vršiti što manje zahvate, sada ćemo ga kasnije korijeniti i promijeniti. Znamo da postoje drugi faktori koji e, se preklapaju sa ETS-om i utječu na njega. Dakle, jasno je, sustav ETS ne funkcionira. Mi sada imamo 7 dolara ili 7 eura, ne sjećam se dobro, kao cijenu po toni, e, to je bila cijena CO2. E, ipak postoje drugi sektori u kojima možemo vidjeti koliko košta e, politika zaštite okoliša. Tamo su cijene mnogo više. Mislim da bismo trebali produbiti saznanje o tome. Ja sada proučavam tu situaciju i kad budem imala više podataka svakako ću uključiti i druge kolege. Međutim, govorili se danas o cijeni energije. E, ne vjerujem da ćemo utjecati na cijenu energiju. Ne zanima me tko je dao točniju prognozu. Znamo da je cijena e, proizvodnje energije takva da će se svakako povećati, ali mi europljani u globaliziranom svijetu imamo problem koji je vezan uz cijenu energije. Ja smatram da bismo mi trebali smanjiti cijenu energije ne bismo trebali razmišljati o tome koliko će se ta cijena još povećati. Ako cijenu energije budemo podcjenjivali, to neće biti dobro. U ekonomistu sam pročitala nešto o studiji koja je provedena na Oxfordu e, u kojoj piše da je e, cijena energije drugi razlog zbog izmješanja industrije, a mm, na prvom mjestu je gubitak konkurentnosti. Dakle, izmještanje industrije prvo, a drugo je gubitak konkurentnosti. Želim još nešto reći. E, izmještanje industrije do 2020. je pitanje na kojem trebamo poraditi. U tome se slažemo. Međutim, ako budemo mijenjali cijenu energije, mislim e, da trebamo obuhvatiti još jedan bitan uvjet koji je neophodan. Kompenzacija indirektnih troškova je e, nešto što se vrši na temelju vlastite volje. E, talijansko tijelo protiv e, kartela također je izjasnilo se u Italiji nedavno o tom pitanju. Na toj razini unutar Europske unije dobivamo iskrivljavane tržišta. E, to se ne smije nastaviti. Sada ako budemo povećali cijenu, mi ćemo to iskrivljavanje tržišta još pogoršati. Ako budemo utjecali na cijenu, morat ćemo tražiti i harmonizaciju kompenzacije na europskoj razini. Inače će doći možda e, do E, izmještanja na domaćem terenu. Mislim da to građani ne bi u ovom trenutku mogli podnijeti. Osim toga, e, postoje mnoge stvari koje su već rečene. Slažem se s gospođom Grostet. Mislim da je ona u pravu, ali ako netko ima različito mišljenje, svakako mora priznati da moramo imati carbon leakage i harmonizaciju kompenzacije. To su dva temeljna uvjeta od kojih ne smijemo odustati, inače ćemo imati pravi pravcati rad. Zahvaljujem sad gospodin Fjellner. Hvala lijepa. E, sasvim kratko nekoliko riječi. E, Mislim da je najvažniji cilj stvoriti stabilnost i predvidivost za industriju. Mnogi su to rekli, međutim ovdje postoje dva problema koja moramo prihvatiti kao posljedicu. E, prvo se odnosi na datum. Prvo kažemo predvidivost i stabilnost, a onda kažemo 2017. bi mogla biti dobra. A svi znamo da su svi izradili planove imajući u vidu 2020 i komisija polazi od toga. A onda govorimo o političkoj realnosti i tako dalje. Međutim, ako to promatramo s tog stanovišta, znamo koji su planovi, rekli smo da će to biti do 2020. a onda to pokušavamo poništiti. E, to mi se ne sviđa, moram reći. E, druga stvar odnosi se na poništenje odgođenih kvota. Ja se tako dobro sjećam kada smo ovdje imali veliku raspravu o backloadingu. E, I onda smo rekli da to nije izdvajanje, stavljanje na stranu, poništenje. E, a sada kako vrijeme prolazi razmišljamo možda bismo mogli i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako govorimo o stabilnosti, ako govorimo o predvidivosti, onda ne možemo sada mijenjati stvari. E, shvaćam da to nije nešto što misli većina, ali to je nešto što trebamo poštovati. I na posljedku, e, moram reći da ovo moramo iskoristiti i kao poruku za sljedeće razdoblje. Važno je spomenuti neizravne troškove, E, dodjelu kvota, iako znamo da to nije bila naša odluka, ali barem e, da damo do znanja koja su naša stajališta i u kom smjeru e, želimo ići i što mislimo kako stvari trebaju izgledati u sljedećem razdoblju. Hvala Ivo na tome što ste rekli da treba uspostaviti fond za istraživanje i inovacije, imaju ključnu ulogu i barem određeni iznos treba se izdvojiti za inovacije. Hvala. Zahvaljujem, a sada prije nego što dam riječ komisiji, izvjestitelj je zatražio ponovno riječ e, za nekoliko kratkih komentara. Hvala lijepa. E, ne želim iznositi svoja stajališta o onome što je rečeno, nego samo postaviti neka dodatna pitanja komisiji. E, postoji određena zbrka i na ranijim sastancima što se tiče ocjene učinka. E, je li provedena procjena učinka što se tiče rezerve za stabilnost tržišta? Možda nekoliko riječi o tome, ne znaju svi e, što je bilo. I osim toga zanimalo bi me kakva je situacija što se tiče eventualnog ranijeg početka primjene. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Petelski u ime komisije. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, I mi bismo kao prvo željeli zahvaliti izvjestitelju na e, dobro obavljenom poslu što se tiče ovog predmeta. E, na početku bih rekla da brzo usvajanje rezerve za stabilnost tržišta predstavlja jedan od glavnih prioriteta E, komisije na političkoj razini. Drago mi je što mogu čuti komentare zastupnika u parlamentu koji podržavaju rezervu za stabilnost tržišta i koji žele što ranije usvajanje. Nekoliko konkretnih napomena što se tiče komentara i pitanja koja su postavljena komisiji. Možda kao prvo nekoliko riječi o prijenosu odgođenih kvota izravno u rezervu za stabilnost tržišta. Mislim da je već istaknuto u raspravi. E, povjerenik Kanjete je jasno dao do znanja da je otvoren što se tiče ovog pitanja ukoliko postoji dogovor vijeća i parlamenta. Željela bih reći da se rezerva očekuje kao što je spomenuto E, da će spriječiti fluktuacije i nestabilnost. Možemo reći da je najkritičniji element za izbjegavanje fluktuacija na tržištu ugljika ono što se e, događa sa odgođenim kvotama. Znači, e, vraćanje, prijenos kvota u rezervu treba osnažiti učinkovitost rezerve za stabilnost tržišta, a isto tako osnažiti poticaje koji su ugrađeni u europski sustav trgovanja emisijama. Što se tiče e, datuma koji se predviđa za početak rezerve, e, tu se ponovno vraćam e, na izjave povjerenika koji je otvoren po tim pitanjima. E, ranija provedba rezerve može pomoći da se osigura e, veća razina predvidivosti i veće investicije. E, o tome je bilo riječi i tijekom rasprave. To me dovodi na prvo, odnosno drugo pitanje koje je bilo upućeno komisiji koje je postavio izvjestitelj, a tiče se procjene učinka. Da, željela bih potvrditi da smo mi, kao što to uvijek činimo, proveli procjenu učinka i ako pogledate sadržaj procjene učinka, mi smo procijenili i jedan od scenarija prema kojem bi se rezerva za stabilnost tržišta uvela prije 2020. Što se tiče te analize, možda bi bilo dobro spomenuti i da je procjena učinka pokazala da uvođenje rezerve za stabilnost tržišta već u fazi 3 e, prije 2020. nosi koristi što se tiče jačanja učinkovitosti tržišta ugljikom. Naravno, procjena učinka je dostupna na internetu, a i mi smo vam na raspolaganju koliko postoji potreba za daljnim pojašnjenjima s obzirom na analize koje su provedene, provedene u sklopu priprema ovog prijedloga. Sada prelazim na treću točku koja se odnosi na pitanja o kojima je bilo riječi tijekom rasprave. Govorili smo o pragovima, odnosno granicama. Tu neću reći ništa novoga u odnosu na ono o čemu sam govorila na ranijim sastancima. Moram još jednom istaknuti da pravila, uključujući e, pragove, su e, pažljivo odmjerena i definirana u sklopu priprema prijedloga. Ovdje bih željela istaknuti neke važne aspekte. E, kao prvo, pristup je bio vrlo oprezan i vidjet ćete kada budete čitali prijedlog, višak likvidnosti prenijeće se u rezervu u relativno maloj količini i tijekom određenog broja godina prije nego dođemo do granice od 833 e, milijuna. To je povezano i sa parametrima i sa preispitivanjem za koje, kako sam shvatila, se traži da se premjesti prema naprijed, a u sklopu tog pregleda provešće se procjena na koji način e, funkcionira rezerva za stabilnost tržišta, koliko je uspješna, kakva je uspješnost i kakvi su rezultati parametara, ako je potrebno e, uveće se određene izmjene. E, željela bih zamoliti da rasprava o ovim parametrima e, bude takva da postoji određena suglasnost u pogledu pregleda koji komisija treba obaviti, a to je pragmatičan pristup. I još samo dvije stvari, ako dopustite. Kao prvo, što se tiče pitanja koje je upućeno komisiji u pogledu nedodijeljenih kvota. U zakonodavstvu se predviđa da se nedodijeljene kvote trebaju prodati na dražbi na kraju razdoblja trgovanja. To su kvote koje e, preostaju iz rezervi e, novih subjekata na tržištu, prodaju se na dražbi na kraju razdoblja trgovanja. No, što se tiče prijedloga o kojem danas raspravljamo, željela bih vam skrenuti pozornost e, na to da ovaj prijedlog sadrži odredbe čiji je cilj e, uspostaviti jednostavnije funkcioniranje e, dražbi na kraju razdoblja trgovanja u situacijama kada dolazi do velikih i naglih promjena. Komisija se dakle bavila i tim pitanjem tijekom procjene učinka i to je nešto što je sadržano u samom prijedlogu, dakle predviđeni su prijelazni aranžmani u pogledu ovog pitanja. Naravno, sigurno vam je jasno da smo na početku razoblja trgovanja i prerano je e, tako da sada ne možemo reći koji bi to bio iznos, odnosno količina. Dolazim e, do zadnjeg pitanja. Riječ je o takozvanom e, istjecanju ugljika. O tome je bilo puno riječi. Govorilo se o neizravnim troškovima. Prvo nekoliko riječi o troškovima. Prema sadašnjim pravilima države članice imaju pravo odobriti državnu potporu u slučajevima e, kada postoji učinak neizravnih troškova. Željela bih istaknuti da neke države članice to rade i to rade iz e, prihoda koje imaju e, temeljem dražbi na kojima prodaju kvote. Mislim da je to relevantno. I željela bih istaknuti u tom pogledu da ćemo dodatno analizirati ovo pitanje tijekom budućeg eh, preispitivanja sustava trgovanja emisijama. To je uobičajena procedura jer ćemo u sklopu analize preispitati i pitanje takozvanog istjecanja ugljika. Spomenuto je tijekom rasprave eh, da se Europsko vijeće detaljno bavilo ovim pitanjem u svojim zaključcima iz prosinca. Uvjeravam vas da komisija ozbiljno shvaća ovaj problem. E, pokrenuli smo pripreme za analizu za budući prijedlog. Naravno, bit će zanimljivo e, vidjeti kako će to izgledati. Sada imamo realne podatke. Važno je spomenuti i da smo e, pokrenuli e, konzultacije sa dionicima što se tiče isjecanja ugljika, ali i sa e, drugim subjektima što se tiče reforme sustava trgovanja emisijama. Podsjetila bih da pravila koja se odnose na takozvano isjecanje ugljika, odnosno slobodna dodjela izvora isisanja ugljika zajamčena je i to je jako važno za stabilnost industrije. Zakonodavni akt je već usvojen kojim se jamči e, besplatna dodjela izloženim industrijama do kraja ovog desetljeća. E, zaključila bih e, na koncu na način da onima koji se zalažu za brzo usvajanje ovog prijedloga kažem da, kao što je povjerenik već spomenuo, nakon što se usvoji ovaj prijedlog, mi ćemo brzo raditi i na prijedlogu za reviziju sustava trgovanja emisijama za razdoblje nakon 2020. do 2030. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. I sada na kraju rasprave E, ponovno dajem riječ našem izvjestitelju Ivi Beletu. Hvala lijepa. E, govorit ću tek pet minuta. E, kao prvo, široka potvora rezervi za stabilnost tržišta. Kao što je rekao kolega Grote, želimo izbjeći onaj scenarij horora, rasjepkanosti sa različitim sustavima u pojedinim zemljama. Široka potpora ovoj ideji komisiji. To je jako dobro. Isticanje ugljika. Mislim da možemo konstatirati da velike skupine, iako ne svi, podržavaju jasnu poruku u ovom izvještaju. Bilo da to bude uvodna izjava ili članak, ali to je svakako nešto što treba biti uneseno i to uživa široku potporu. A kako bi se dao poticaj onim e, firmama koje ulažu u energetsku učinkovitost. A također će se uključiti i odredba koja se odnosi na neizravne troškove. Početak primjene. E, možda bi rezime mogao biti da to treba biti prije 2020. Možda još ranije. Vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Backloading, kao što je Peter Lize rekao, u ITRE-u postoje dva kompromisa o kojima će se glasovati sutra ujutro. E, svi oni idu prema tome da se odgođene kvote vrate natrag u rezervu za stabilnost tržišta. Postoje različiti modaliteti. E, kao što je rekao Peter Lize e, i drugi, inovacije to je jako dobar prijedlog eh, koji nosi nekoliko prednosti. I na posljedku, eh, nadovezao bih se na ono što je rekla eh, kolegica Grosteta što se tiče pragova i granica. Preispitivanje ćemo obaviti ranije. Moramo vidjeti na koji način funkcionira sustav i moramo izmijeniti sustav e, ukoliko ustanovimo da ne funkcionira na optimalan način. E, komisija je također pokazala da je spremna ranije provesti potrebni pregled, što je svakako pozitivan znak. To bi bilo sve. Hvala lijepa. E, podsjetio bih vas da je glasovanje na ITRE-u sutra. E, u našem odboru glasujemo 23. ili 24. veljače, a odluka je na plenarnoj. S obzirom na vrijeme, možemo razgovarati o točki 14 u našem dnevnom redu, odnosno ne možemo razgovarati o ovoj važnoj temi. Riječ je o novoj strategiji Europske unije za šume. O tome ćemo razgovarati 27. siječnja, koji, taj ćemo sastanak e, produžiti za 30 minuta do 17.30. Rok za amandmane ćemo također odgoditi na 28. siječnja u 12 sati što se tiče te točke. Ovime zaključujem sastanake i zahvaljujem svim članovima na aktivnom sudjelovanju tijekom današnjeg sastanka. Vidimo se uskoro. Hvala.